Good afternoon, everybody. Dear members, take your seats. We thank you for being here. Molim vas sjednite, hvala vam što ste došli. Znam da nije lako, sada je 2 sata i 30 minuta. A neki misle da ćemo da neki će uspjeti stići tek u 3 sata, dakle sada su na putu, ali ako želimo zadržati vremenske rokove kako bi održali ovaj sastanak sa tri odbora. Tu imamo zajedno sastanka odbora Libe, DRA, dakle pod odbor za prava, te DEVE odbor za razvoj. I mislim da bismo s toga trebali krenuti. I ovdje na ovoj strani panela pozdraviti Daniela Endresa, on je direktor eh, Svjetskog foruma za izbjeglice iz UNHCR-a, ali dopustite mi da vam kažem nešto o tome zašto smo se danas sastali ovdje kao tri odbora. Kao što znate, slijedi nam uskoro prvi svjetski forum za izbjeglice u Ženevi u Švicarskoj od 16. do 18. prosinca ove godine. Globalni sporazum o migracijama te isto tako i o azilu, dakle oba globalna sporazuma je usvoje, je usvojio UN 2018. godine, a ovaj prvi svjetski forum za izbjeglice koji se održava u Švicarskoj bit će nam prilika da kao dionici, kao partneri, kao druge civilno društva, kao institucije, delegacije te europske institucije razmotrimo koji su to izazovi prilike za put naprijed kako bismo osigurali da se dobro podijeli odgovornost i teret Očekujemo da će doprinos predstavnika UNHCR-a, gospodina Endersa, biti vrlo važan kako bismo pripremili naše sudjelovanje na tom događaju u Švicarskoj u prosincu. Dopustite mi samo da vam najavim da smo prije sat vremena imali pripremni sastanak za to, da, da smo imali priliku razmijeniti gledišta sa gospodinom Endresom, ali sada to činimo isto tako i ovdje javno sa članovima tri odbora koji su uključeni. I e, pretpostavljam da bi gospođa Rene i gospodin Tobe htjeli isto tako reći nekoliko uvodnih riječi i zatim ćemo nastaviti. Hvala vam gospodine predsjedniče, čuvajte na franskom jeziku. Kao prvo zahvaljujem vam na ovoj inicijativi da se pravilno sastanemo sa gospodinom Andersom. To će nam doista pomoći da imamo zanimljivu razmjenu gledišta. Ovako, kako smo se sastali, kao tri odbora koji radimo na ovoj temi. Kao što znate, od onog tjedna u New Yorku kada je osvojen e, globalni sporazum za migracije. Naš parlament e, putem ova tri odbora, zato što sva tri odbora rade na toj temi, su se jako aktivirala jako ozbiljno e, i aktivno pratimo pomoću različitih instrumenata ove rasprave, bilo da se radi o raspravama na plenoj sjednici, u odborima, o istražnim misijama, e, na drugim tijelovima, a imamo isto tako i rezoluciju koju je Europski parlament svojoj velikom većinom Podsjetila bih isto tako da imamo delegaciju od devet članova iz Europskog parlamenta gdje imamo e, članove odbora LEBE, DEVE i Dva i da su oni e, sudjelovali na međuvladinom sastanku za usvajanje e, globalnog sporazuma dakle, 2018. godine u Marakešu i da usvajanje tog dokumenta nam pruža da nađemo dugoročno rješenje e, i isto tako kao parlament da raspravljamo o tom sporazumu. Mi smo proračunsko tijelo i tako i zakonodavac Europske unije, iz stoga trebamo dati naš doprinos što se tiče provođenja oba sporazuma, imajući na umu e, međunarodno pravo i pravo Europske zajednice da se ono poštuje što se tiče e, prisilnog e, prebacivanja osoba, azila, pružanja humanitarne pomoći i tako dalje. I stoga mi je drago što nastavljamo sa ovom dobrom e, praksom zajedničkog rada, da ćemo pokriti unutarnju dimenziju ovoga pomoću odbora dva, ali su tako i vanjsku dimenziju što se tiče poštivanja prava izbjeglica i migranata. Hvala. Gospodin Tobe, izvolite. Hvala vam, su kolege. Ja bih samo vrlo kratko htio reći koliko je ovaj događaj važan te koliko je važno ovo pitanje e, prisilnog e, preseljenja osoba, koliko je to važno za naš e, odbor za razvoj. To je fenomen koji je, povijesno gledano na svom vrkuncu u proteklih nekoliko godina, 70,8 milijuna ljudi je prisilno raseljeno diljem svijeta. 85% tih izbjeglica nalaze se u e, zemljama u razvoju. Uzevši u obzir da je prosjek koji provedu u dvadeset 26 godina, vrlo je važno da pružamo podršku e, zemljama koji ugostuju te osobe, te da isto tako pokušavamo stvoriti uvjete za povrat i reintegraciju tih osoba. Izbjeglice ne mogu ovisiti o e, pomoći tijekom nadaštaja te europska pomoć mora biti učinkovita kada se radi o tome da pružimo dostatnu pomoć izbjeglicama i zajednicama u zemljama domaćinima, te europska humanitarna e, pomoć se mora usredotočiti na izbjeglice i raseljene osobe da mogu ponovno izgraditi svoj život u dostojanstvu, u zaštiti, u sigurnosti da dobiju pristup e, e, radnim mjestima prilika i prilikama. Hvala, hvala ovim su predsjedateljima, Pođi Areni, gospodinu Tobeu, sada ćemo čuti e, što što nam žele reći gospodin Enders iz UNHCR-a, zatim ćemo imati raspravu sa članovima odbora koji se mogu javiti za riječ ako žele, e, podizanjem ruke ili podizanjem e, kartice s imenom, a možda ćemo kasnije imati priliku i čuti nešto od strane Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje da nadopuni raspravu o ovom svjetskom forumu za izbjeglice koji se održava u Švicarskoj u prosincu. Evo izvolite gospodine se predajem riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi eh, delegati zastupnici Europskog parlamenta. Vrlo sam zahvalna na ovoj prilici da raspravim s vama o eh, svjetskom forumu za izbjeglice kao predstavnicima Europskog parlamenta ovdje danas. Europska unija te njene multilateralne institucije države članice su e, partner koji se opredijelio za međunarodni višerazanski poredak. I samo godinu dana nakon usvajanja glavnog sporazuma za izbjeglice imamo sada priliku da taj sporazum pretvorimo u stvarnost sa svjetskim forumom za izbjeglice koji će se, kao je predsjednik rekao, održati od 16. do 18. prosinca u Ženevi ove godine riješiti situaciju sa izbjeglicama možemo postići samo pomoću međunarodne suradnje, a mi, UN-ova agencija za izbjeglice, se doista veselimo suradnji s Europskom unijom kako bismo ostvarili globalni sporazum za izbjeglice. Govorit ću o trima temama. Kao prvo bih htio govoriti o konkretnom sadržaju foruma. Zatim bih se htio usredotočiti na ono što mi očekujemo da ćemo postići, a treći dio mog govora odnosit će se na to da vidimo što Europska unija i institucije Europske unije mogu napraviti kako bi doista globalni sporazum pretvorili u praksu. Globalni sporazum je promijenio paradigmu s kojom svijet reagira na priljev izbjeglica. Tu se govori o međunarodnoj solidarnosti i konkretnim aktivnostima kako bi imali jedan sustav koji će biti predvidljiviji i pravedniji kako bi podijelili teret. Ako bacimo pogled natrag u zadnjih deset godina, od 2010. do 2020. godine, možemo vidjeti da je svijet e, bio svjedok novim sukobima, primjerice u Siriji, u Venezueli, u Ukrajini, te da nije zapravo riješen niti jedan od starih sukoba. I stoga je u ovih deset godina broj eh, prisilno raseljenih ljudi se udvostručio, a kao što je i govornik pri mene rekao, imamo sada gotovo 81 milijun osoba eh, kojih se to tiče. I već je spomenuto da 85% raseljenih ljudi živi u najsiromašnijim zemljama na svijetu da ne dobivaju adekvatnu potporu čak niti danas. Uzevši u obzir činjenicu da toliko mnogo izbjeglica ostaje tamo na tim područjima tijekom nekoliko nadaštaja u zatvorenim kampovima za izbjeglice, da samo očekuje e, pomoć. Moramo reći da je ta situacija svakako neprihvatljiva i stoga ovaj globalni sporazum za izbjeglice traži jednu korijenitu izmjenu kako bi se te izbjeglice integrirali u e, zajednice u kojoj žive i kako bi pružili humanitarnu pomoć te sigurnosnu podršku državama domaćinima, a isto tako imamo i dugoročnu pomoć e, e, uz pomoć privatnog sektora, kao što je već rečeno. Globalni sporazum ima za cilj operacionalizaciju kako bi se međunarodna zajednica nagnala da učini više i bolje za izbjeglice i za zajednice koje ih ugošćuju. Svjetski forum za izbjeglice održavat će se svake četiri godine na razini, na razini ministara, a imamo tu i pristup gdje želimo uh, ujediniti više dionika, svih onih koji se bave izbjeglicama, to znači vlade, regionalne organizacije poput Europske unije, privatni sektor, UN-ove organizacije, e, različiti e, tijela koji se bave razvojem, e, sve učilišta, zajednice koje gošu izbjeglice i naravno i same izbjeglice. Prvi forum će se održati, kao što sam rekao, u prosincu, a Švicarska i UNHCR su oboje domaćeni tom forumu, a pet država je preuzelo vodstvo nad globalnim dizajnom tog foruma zajedno sa UNHCR-om. To su Kostarika, Etiopija, Njemačka, Pakistan i Turska. Sve te države bit će tamo zastupljene bilo e, sa čelnicima države ili čelnicima vlade. Na tom forumu će čelnici i drugi dionici moći vidjeti što se do sad postiglo pokazati i podijeliti s drugima dobre prakse i naravno, to je najvažnije, najaviti konkretna obećanja, konkretne obveze, konkretne nove korake koje misle poduzeti kako bi podržali e, četiri sveobuhvatna cilja globalnog sporazuma, a to su sljedeći kao prvo da se pomogne smanjiti e, teret e, za države domaćine kao što sam rekao, posebice su siromašne zemlje one koje ne dobivaju adekvatnu podršku, a često se to odnosi na lokalno stanovništvo. Drugi cilj je taj da se pokuša osnažiti same izbjeglice, umjesto da oni tijekom nadaštaja čekaju u izvoličnim kampovima da ne dobiju e, dobro obrazovanje, niti imaju mogućnost rada, da ih treba uključiti u zajednicu, da ih se mora obrazovati, te da na taj način ona mogu doprinijeti i toj zajednici svojim radom, kako bi i država domaćin imala od toga koristi. Treći cilj je naravno taj da se prošire rješenja sa trećim državama, neko što se tiče premješanja izbjeglica i najvažniji zadnji cilj je taj da se treba poboljšati uvjete u državama porijekla izbjeglica kako bi se izbjeglice mogli vratiti kući, a nadamo se da će biti bolje obrazovani i da će imati e, bolje resurse kada to bude tako. Na tom prvom forumu imamo šest e, tematskih područja koje smo identificirali kao područja e, gdje trebamo posebice pružati pomoć, a ključne države pomažu upravo kada se radi o tome i tu mi je drago što mogu reći da je Europska unija sufinancirala e, obrazovanje, zapošljavanje, e, osnove života i e, raspodjelu tereta i odgovornosti. Evo, raspodjela odgovornosti i tereta, to je nešto što sam upravo spomenula, dakle bolja međunarodna zajednica da se pruža solidarnost e, izravno zajednicama koje ugošćuju izbjeglice kako bi oni vidjeli poboljšanja zajedno s izbjeglicama. Drugo područje je obrazovanje i kao što najvjerojatnije znate, polovica svih izbjeglica na svijetu čine, djeca, a polovica te djece nema pristup obrazovanju, što znači da su to izbjeglice koji su najviše zapostavljena na skupina samništva na svijetu što se tiče obrazovanja. Kako mogu izgraditi e, svoju budućnost kada toliko zaostaju e, u toj prilici. Zatim teče područje tiče se zapošljavanja i osiguravanja osnove života, tu je važna reintegracija. A četvrto tematsko područje tiče se energetike, infrastrukture, posebice naravno čiste energije i pritom ne smijemo zaboraviti da sa trenutnom e, situacijom e, s izbjeglicama gdje otprilike 40% izbjeglica živi u izbjegličkim kampovima, a u tim kampovima svake e, godine se izgori otprilike 3500 kubičnih metara drva za grijanje jer nemaju drugačija ekonomičnija rješenja za kuhanje. Zatim isto tako zaštita, to je jedna od ključnih riječi kako bi države mogle bolje podnositi e, situaciju s izbjeglicama. Evo nekoliko ključnih e, rezultata koje se nadamo da ćemo ih ostvariti. Nadam se da svi pred vama imate sada onaj dokument sa deset točaka. Ne znam jeste li to dobili, ali to je svakako na našoj internetskoj stranici. I govorit ću samo o dvijema, trima točkama jer sam neke već spomenuo. Prva točka je kako možemo proširiti paletu pomoći. Ako pogledate eh, naše države članice UN-u, otprilike 40 ili 60 država su aktivno eh, sastavni dio onih koji se bave pomoći izbjeglicama. Postoji taj pokušaj da se proširi taj temelj država e, koji bi onda bili ili donatori ili zemlje domaćini, ali da se uključuju to sve, isto tako i privatni sektor. Drugi rezultat koji bismo rado postigli je to da države domaćini uključe izbjeglice u svoje planove za razvoj. To je doista ključno. Samo onda će biti moguće da se može dobro brinuti o izbjeglicama, da izbjeglice mogu ići u školu, da mogu imati pristup zdravstvenoj skrbi, te da e, infrastruktura uzima u obzir povećanje stanovništva. To bih htio povezati sa četvrtim rezultatom za kojeg se nadamo ćemo ga postići, a to je da se ne treba samo pružati humanitarna pomoć izbjeglicama kao što sada to činimo i vrlo smo zahvalni na tome zajedno sa EHOM to je jedan od naših najvažnijih partnera koji pruža ne samo humanitarnu pomoć, već i onu pomoć koji se tiče sigurnosti i zaštite. Izbjeglice treba pomoći i e, kada se radi o ključnim e, dionicima za razvoj, upravo zato što je toliko dugo vremena potrebno da se iznađe rješenje. I tu smo vidjeli da se DEFCO i NIR da su se kao glavne uprave također aktivirale i da su spremne E, uključiti se u rad što se tiče razvoja u tim državama kako bi se tu proširila ta baza. Tu je i Svjetska banka vrlo važna. Svjetska banka ima jedan poseban instrument za izbjeglice od 2 milijuna eura pod ADOM, što znači da se onda tako može olakšati situacija s izbjeglicama i pomoći Sada prelazim na treću točku o tome kako Europska unija može na najbolji način doprinijeti forumu te um, dati svoj doprinos napretku globalnog sporazuma. Mislim da posebice parlament kao zakonodavac, isto tako i kao jedno ključno tijelo u smislu proračunskog nadzora, čini uh, ovu instituciju izuzetno važnom kada se radi o uh, ovom pitanju globalnog sporazuma. Što se tiče zakonodavne uloge, UNHCR će raditi i konzultirati se s parlamentom o novom paktu za azil i migracije kao što je novoizabrana predsjednica gospođa von der Leyen najavila. I mi očekujemo od Europskog parlamenta i vijeća da će izmijeniti e, europska pravila o azilu na način da se e, proširi taj prostor u kojem vlada sigurnost u Uniji i mi naravno smo spremni ponuditi naše znanje i našu ekspertizu u tom procesu. Kao nadzorno tijelo za proračun treba isto tako reći da Europska unija već ima mnogo toga što može pokazati kao dobar primjer. Prije svega bih naglasio važnu politiku o životu u dostojanstvu. To je jedan od najvažnijih dokumenata, barem što se tiče e, izbjeglica i to u velikoj mjeri utječe i na ono što e, danas nalazimo u globalnom sporazumu za izbjeglice. Zatim kao drugo, mi ćemo također, mislim, cijeniti e, povećanje u financijskoj pomoći za države domaćine. Tu je Europska unija već napravila mnogo toga i mislim da je sada važno sa novim VFO-om vidjeti kako se to može napraviti na jedan e, sustavniji, institucionaliziraniji način. Isto tako dopustim je da naglasim koliko je važno što je Europska unija se uključila u regionalne procese. Tu samo, samo mogu spomenuti područje Igata, e, istočni rog Afrike, gdje se radilo na rješavanju izbjegličke krize u toj regiji. Tu je Europska unija bila od ključne važnosti kako bi taj proces bio uspješan na kraju. Europska unija se snažno zalaže za multilateralizam, te je najveći donator e, pomoći svjetski gledano i to je unija sa e, širokim spektrom instrumenata koje može koristiti kako bi se e, stvarno riješila situacija s izbjeglicama. Europska unija kao donator e, pomoći će, nadamo se, još pružiti dodatnu pomoć iznad one e, običajne pomoći za razvoj, gdje ćemo imati izravnu pomoć za države domaćine i za izbjeglice. Mislim da samo ako se to napravi ćemo doista vidjeti da dolaze do pozitivnih razvoja u državama domaćinama, da je njima potreban taj dodatni poticaj. Mi također apeliramo na Europsku uniju da iskoristi sljedeći VFO, posebice instrument za međunarodnu suradnju i suradnju na području e, razvoja da se e, poveća humanitarna pomoć te da se tako e, doprinosi boljem stanu u državama domaćinima te izbjeglicama. Isto tako mislimo da trebamo raditi na učinkovitoj integraciji izbjeglica i stoga bi Europska unija sustavno gledano trebala još i jače raditi kada se radi o razvoju vezano uz prisilno naseljene osobe i um, za to odvojiti posebna financijska sredstva kako bi se vršila prevencija i uh, riješilo uh, prisilno naseljeništvo osoba. Dodatna financijska sredstva mogu spriječiti uh, daljne, daljnja kretanja ljudi i stoga se ti ljudi mogu stabilizirati bliže um, svojoj domovini gdje većina ljudi želi biti i onda iz očaja oni ne moraju kretati na opasna putovanja kako bi stigli do Europe ili e, Južne Afrike ili druge dijelove svijeta. Na financijska sredstva će imati učinka samo ako se isto tako e, uvedu drugačije politike. E, Svjetska banka koja se nam aktivirala po pitanju prisilno raseljenih može pokazati kako novac može imati utjecaja govornik je prekinut, predsjednik kaže da govorite već 15 minuta, a da imamo podugačak pospis govornika i ako imate još e, nešto za reći, recite to, ali molim vas da zaključite zato što bismo htjeli dati što više riječi e, kolegama. Dobro, sad ste se upravo javili, ja upravo sada mislim zaključiti. Dakle, ovo je nekoliko ključnih točaka koje smo vas mislili zamoliti. Isto tako e, bih htio naglasiti da su europski e, diplomatski poslovi i su drugi kanali koje je Europska unija koristila bili ključni što se tiče rješavanja e, uzroka krize i sukoba koji se javljaju tijekom ove krize. Želim samo reći da smo do sad pružili izbjeglicama sredstva da prežive, a sada s ovim sporazumom želimo pružiti budućnost njima kao izbjeglicama, ali i državama domaćinima. Europska unija je doista ona institucija koja e, je najviše u mogućnosti, koja ima najveću sposobnost da tome doprinosi. I ispričavam se što sam preključio svoje vrijeme. Vraćam vam riječ. Izvolite, gospodine predsjedniče. Naravno, vi ste naš gost i dobrodošli ste samo da znate, mi o ovom vašim bojaznima vrlo često razgovaramo na odboru Libe, pogotovo o otvaranju pravnih puteva kako bi se borili protiv trgovine ljudima. I želimo pristup koji je u, više u skladu sa europskim vrijednostima i to je nešto što je bitno za većinu odbora Libe. Barem u ovom odboru je tako. Htio bih također reći da postoji delegacija za globalni forum za izbjeglice e, koju sačinjava barem 12, 12 članova tri uključena odbora. Ja ću voditi delegaciju. Monika Silvana i Rena von Vice, Damjan Karen, e, gospodin Simjok, Rob Ross, te Malin e, Bjork. Dakle, oni će svi sudjelovati i za Europski parlament je jako bitno sudjelovati u radnom dijelu te biti uključen u europsku delegaciju u prosincu. Mi smo pripremni sastanak održali e, prije dakle uoči ovog našeg zajedničkog sastanka. Sada ćemo otvoriti raspravu, imamo popis članova koji su se, odnosno zastupnika koji su se javili za riječ. Predlažem da članovi delegacije koje sam malo prije spomenuo, da oni prvi dobiju riječ, a nakon toga dobiju priliku ostali zastupnici. Možda gospođa Bjork, hoće li se još netko javiti? Gospodin Karemi ovdje također. Gospođo Bjork, hoćete vi e, započeti jer ćete vi predvoditi e, zadnju fazu. Hvala, hvala što ste došli u naš odbor. E, hvala vam na komplimentima prema za Europsku uniju te što ste naglasili naša postignuća. E, kao što znate, sigurno e, neki od članova delegacije su dosta i kritički nastrojeni prema onome što nismo uspjeli postići. Ja se veselim sudjelovanju u globalnom e, forumu i to onom dijelu da vidimo na koji način Europska unija može pomoći u povećanju e, sposobnosti za zaštitu. Također me zanima ovaj dio koji se odnosi na preseljenje. To je jedan oblik zaštite, ali u nekim raspravama se e, govori o ljudima koji spontano dolaze u Europu i traže e, azil, a oni imaju pravo na to prema Ženevskoj konvenciji. Jedno ne isključuje drugo, niti i to je nešto što treba jasno reći i tijekom foruma. Ali kao što znate, kad je riječ o jačanju kapaciteta na sposobnosti za e, zaštitu u Europi, razgovaramo o toj temi, dakle kako to napraviti unutar Europe i izvana. Dakle, e, to je, mi zagovaramo e, suradnju sa dionicima, nevladinim udrugama, i e, zajednicom izbjeglica. Oni su važan akter, bez njih ne možemo na ovome raditi na neki smislen način. Mi na tome radimo i u odboru e, LIBE. E, mi smo i izvjestitelji za određene dosje. Iako je došlo do određenih postignuća vezanih uz e, planove za preseljenje Europske unije. Sve veći broj zemalja sudjeluje, međutim ne postoji do, e, dugoročno rješenje, održivo rješenje, odnosno obećanje. Svake godine se daju obećanja i želimo pristup koji bi bio dugoročniji, održiviji i više se temeljio na ljudskim pravima. E, hvala isto tako UNHCR-u Mm, zbog nadzora e, nad situacijom e, vezanom uz izbjeglice u Europi. Hvala. Predlažem da gospodin Karem bude sljedeći, budući da je i on član ove delegacije. Hvala gospodine predsjedavajući. E, ja sam imao već priliku zahvaliti predstavniku UNHCR-a mislim da se trebamo pripremiti, da trebamo pripremiti naše društvo na problematiku prihvata izbjeglica. To e, nije e, pitanje vezano, dakle to je strukturno pitanje, ne vezano uz samo sadašnje stanje. Isto tako me zanima da li lokalne vlasti sudjeluju, hoće li sudjelovati u, u tom forumu jer da bismo imali uključivo društvo, e, odluke se moraju donositi na nacionalnoj razini, ali lokalne vlasti e, implementiraju u praksi e, te odluke. Dakle, kao bivši gradonačelnik Kalea, ja sam se bavio tim pitanjem, pa bih e, volio da nas predstavnik e, UNHCR-a na neki način umiri po tom pitanju. Možda bi koordinatori nešto htjeli reći. Gospođa Sipel je tu, gospođa e, Interveld. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislio sam da je možda bolje e, pričekati. Ja sam izvjestitelj za Tursku, pa sam e, čekao neki konkretni dio rasprave, a ne e, opći uvod koji je iznio naš gost. Htio bih tu istaknuti nekoliko stvari. Prvo, zanima me koja je uloga zemalja koje su uključene. Primjerice, kad je riječ o Turskoj, Turska je prihvatila značajan broj migranata tijekom godina, ali velik velik broj aspekata turske politike su predmet kritike ovog doma, pogotovo kad je riječ o vojnoj operaciji u Siriji. Isto tako e, postoji i zabrinutost odnedavno zbog vezan, vezano uz mogućnost razlike u stajališta vezanih uz e, povratak sirijskih izbjeglica iz e, Turske e, u Siriju. Dakle, različita stajališta UN-a i Europske unije o tom pitanju. I isto tako se spominje mogućnost demografskog inženjeringa, a čini se da Turska to želi postići donatorskom konferencijom. Isto tako obavljen je posjet predsjedniku Erdoganu i E, ponuđena je potpora Turskoj e, u procesu povratka, a on je govorio o dostojanstvenom povratku i dobrovoljnom povratku. Jer kad je riječ o Turskoj, postavlja se veliko pitanje da li se ljudi vraćaju u Siriju dobrovoljno ili ne, pa me zanima vaše mišljenje o tome. Da li se o tome razgovaralo u UNHCR-u? Dakle, možemo li očekivati od e, vaše agencije da nadzire povratak sirijskih izbjeglica iz Turske u Siriju, te brine li vas e, činjenica da su UN i Europske e, Europska unija zadnjih godina imala dosta slična stajališta vezana uz pridržavanje međunarodnog prava E, ili očekujete iznijansiranije stajalište s obzirom na ono što govori Erdogan? E, hvala. Svi ćete imati priliku e, se javiti, ali koordinatorica se javila za riječ, pa ću njoj prvo dati riječ. Hvala. Hvala UNHCR-u na svemu što čini u pružanju pomoći i potpore izbjeglicama. Želim našoj delegaciji puno uspjeha prilikom sudjelovanja na globalnom forumu za izbjeglice. Imam nekoliko pitanja. Kad pogledamo politiku Europske unije, ona se u velikoj mjeri e, usredotočava na eksternalizaciju svoje odgovornosti prema izbjeglicama na treće zemlje i vidimo koje su posljedice takvog prebacivanja odgovornosti. Dakle, zemlje, tranzitne zemlje i treće zemlje sada pokušavaju kopirati takvo ponašanje kako bi smanjile svoju odgovornost za prihvat e, tih ljudi. I kad je riječ o globalnom paktu, on e, ima za cilj e, pravičniju podjelu odgovornosti, pa me zanima kako vi vidite na neki način napetost, odnosno odnos između tog trenda i dugoročnog cilja kojem težimo. Je li ta politika predmet kritika i unutar UN-a ili i na drugim razinama. Nadalje, e, s pravom ste rekli da 85% izbjeglica su primljene u regiji i ne mogu sve izbjeglice dobiti svu potrebnu skrb i e, potporu u tim područjima s obzirom na mogućnosti e, u toj regiji. Dakle, govori se i o financijskoj potpori, ali kad je riječ o preseljenju, ne bi li bilo mudro. Usredotočiti se na najugroženije izbjeglice kojima je potrebna potrebno više pomoći nego što je mogu dobiti e, u regiji. Dakle, možda bi se zapadne zemlje trebale na njih usredotočiti. Mislite li i vi tako? I, ili mislite li da se dakle, više treba usredotočiti na e, tu skupinu? E, gospodin Kelly. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospodine Andres što ste predstavili vrlo jasne činjenice. Imam samo dva kratka pitanja. E, Upravo ste kad kažete da izbjeglice treba integrirati, a to nije slučaj mm, na svim mjestima i tako je već e, dosta dugo vremena. Isto tako ste rekli da 4 milijuna ljudi nemaju pristup obrazovanju. To je šokantan podatak jer mm, jako je teško nadoknaditi propuštenih četiri ili pet godina e, bez škole. Pa bi vas htio pitati, postoje li neke države članice ili neke druge države koje pružaju pristup obrazovanju djeci, koje pomažu integriranju u društvu i možete li nabrojiti koje su to najbolje države članice Europske unije, a koje najgore? Evo, to bi moglo biti korisno. Moje drugo pitanje odnosi se na druge članove, odnosno članice Ujedinjenih naroda. da li se javljaju druge zemlje i preuzimaju odgovornost? Jer, e, kao što ste rekli, kada bi se teret e, bolje raspodijelio, svima bi bilo lakše. I zadnje pitanje. E, kakvu razliku pravite između izbjeglica i ekonomskih migranata? i jako će me zanimati vaše stajalište o tim pitanjima. Hvala. Hvala, gospodin Bilde. E, hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala, gospodine Andres. E, nažalost, neću doći e, u Ženevu na forum zato što je ograničen broj mjesta i nije bilo mjesta za mene. No budući da ovdje razgovaramo o potpori izbjeglicama, htio, htjela bi se vratiti na izvješće objavljeno prije par dana HC, UNHCR ga je objavilo i govori se o otprilike 60 tisuća um, maloljetnih izbjeglica koji su um, u međuvremenu dakle postali punoljetni i 83% njih je bilo između 16 i 17 godina, znači blizu punoljetnosti, pa me zanima na čemu se temelje te procjene. Jesu li to e, jedno, da li se to temelji na tome što su rekle te osobe i primjerice. Razgovarala sam e, s jednim voditeljem nevladine udruge u, i e, i on je rekao da se pitanja postavljaju pitanja, dakle samim izbjeglicama i ako ne može odgovoriti onda se pretpostavlja da je maloljetnik, a maloljetnicima se pruža zaštita a postoji e, margina za pogrešku od 2 e, plus minus 2%. Pa me zanima koje su to dodatne mjere za te mlade migrante e, s obzirom na dramatični kontekst primjerice na Siciliji koja je koja je glavno prihvatilište a gdje veliki postotak stanovništva je izložen riziku e, siromaštva. Nedavno smo isto tako vidjeli što se događa u Etiopiji. Posjetili smo izbjeglički kamp u Etiopiji e, gdje se nalazi 90 tisuća ljudi. E, vidjeli smo da se djeca školuju, postoji određena autonomija u mnogim stvarima, ali sva pitanja koja su postavljena različitim udrugama i vlast, predstavnicima vlasti koji su nas primili, uopće se, oni ne znaju što će biti s tim ljudima. oni su tamo već četiri godine, e, a oni kažu imali smo posao, kuću i želimo dostojanstveni život. I to e, nažalost nije jedini takav slučaj, ali dakle tamo se ništa ne predlaže, nitko nema pojma što će se događati u dogoditi u budućnosti. Hvala gospođa Dupon. E, hvala. Hvala vam na e, izlaganju i hvala što ste nam dali pregled programa Vidimo da je ovo važan i kvalitetan korak. Mislim da je jako važno okupiti sve dionike za jednim stolom. Ja razmišljam, razmišljala sam o onome što ste tek spomenuli kao jednom od ciljeva konferencije. kako osigurati da se veći broj zemalja uključi u rješavanje ovog pitanja? Možda nam možete reći nešto više o tome. E, gospođa Arena. Hvala, ja se slažem s onim e, što je rekao Načo. On je izrazio e, zabrinutost vezano uz politiku Turske vezano uz migrante. Dakle, Turska je članica foruma. Je li planirano zatražiti Tursku da iznese svoje stajalište, jer oni istovremeno su akter prihvata, ali i destabilizacije u regiji. E, hoće li se pojaviti mogućnost tijekom foruma da se ta pitanja postave Turskoj. Isto vrijedi i za Saudijsku e, Arabiju i e, u Jemenu vlada velika humanitarna kriza, ima jako puno prognanika, znači puno ljudi se raselilo unutar e, zemlje i Jemen prolazi najveću humanitarnu e, krizu ikad. E, tu je Saudijska Arabija e, važan akter, a ujedno je i zemlja donator. Pa me zanima ono što me zanima su uzroci migracija i to je obično vezano uz nestabilnost i zanima me ko će se pitanje postavljati u tom smislu. Drugo pitanje vrlo često se unutar Europske unije e, a nešto rijeđe u Europskom parlamentu se postavlja pitanje uvjeta za primanje pomoći. Dakle, radi se o tome da zemlje preuzimaju e, obvezu e, provođenja povrata ili povratka, ali nije uvijek jasno radili se o dobrovoljnom povratku. Rekli ste nam malo prije da bi bilo zanimljivo, odnosno korisno pomoći zemljama, matičnim zemljama. Ne bi li e, trebalo govoriti o e, poticanju tih zemalja, a ne o uvjetima za pružanje pomoći e, zemljama porijekla, odnosno matičnim zemljama. Također se slažem s kolegom koji je govorio o participaciji lokalnog stanovništva, prije svega e, u zemljama e, članicama, ali u tranzitnim zemljama. Čuli smo da velik broj osoba koje su raseljene su raseljene unutar jednog istog e, kontinenta, primjerice Afrike, kako pomoći lokalnom stanovništvu koje prima, koje, koje prima trenutno migrante. Hvala, dosta zanimljiva pitanja, puno pitanja. Jesam li možda nekog e, preskočio? Gospođo Kamko, izvolite. E, hvala. Ja mislim da globalni forum e, želi osigurati bolju pripremu za budućnost. Zanima me e, što, kako je vaše viđenje budućih e, kriznih žarišta? Kao što je postalo jasno u migracijskoj krizi zadnjih godina, Europa nije pripremljena. Čini se da je još uvijek možda tako iako smo možda osnažili ovaj sustav i dalje su potrebni dodatni napori. Koje podatke imate te kakve ste trendove primijetili? E, kako Europa može popraviti svoj sustav e, u idućih pet ili deset godina? E, što treba poboljšati vezano uz globalnu politiku i suradnju vezanu uz ovo pitanje? Zanima me, zanima me što ste saznali po tom pitanju. Hvala, čini se da je sad to to. Vratit ćemo se našem gostu, a nakon toga ćemo pustiti naše supredsjedatelje da iznesu završne riječi. Gospodine Andres, izvolite. Hvala lijepa. Hvala prije svega na velikom broju pitanja gdje ste nam također iskazali podršku. E, nama je to drago čuti, a osim toga tu se odražava i duh koji vlada u vašem eh, parlamentu. Eh, što se tiče potrebe za dugoročnom strategijom, da, ona postoji. I UNHCR izradio je prijedlog za eh, dugoročnu strategiju koja će se govoriti na forumu i barem ćemo na taj način tako više početi zalagati dugoročno. A glavni mehanizam zaštite e, će e, biti preseljenje. U 85% slučajeva e, tek ima određen broj ljudi koji su dakle žrtve mučenja i slično koje treba staviti u treće zemlje. Što se tiče protoka izbjeglica, mnogi rade na tome da se da potpora tim izbjeglicama. Prije godinu dana već održali smo važan skup na tu temu, a i e, lokalne vlasti će sada biti na našem forumu. Što se tiče uloge Turske, nekolicina vas postavila je pitanje na tu temu. Ono što morate znati je da prije svega se moramo pozabaviti utjecajem e, humanitarnim utjecajem e, prisilnih e, e, raseljenja. I dakle, moramo politički i humanitarno djelovati, a istovremeno moramo u potpunosti biti svjesni činjenice da je potrebno djelovati politički. Ne možemo se u potpunosti od toga izdvojiti. U Turskoj ima 3,5 milijuna izbjeglica samo iz Sirije. Druga po veličini zemlja koja prihvaća izbjeglice je Pakistan, milijun i pol ljudi. Turska je primila velik broj ljudi što se tiče uključivanja, omogućavajući im i da rade. Ima 10.000 tisuća različitih ljudi koji su e, pokrenuli posao u Turskoj, što je vrlo uspješno. I e, dakle, e, čini se da se u Siriji sada ipak situacija poboljšava i ako mi dopustiti na tome ću stati. Što se tiče slanja izbjeglica u siromašnije zemlje i ne dopuštati im da dođu u Europu. Zapravo pravo pitanje je kako naći ravnotežu. E, tražimo od svih država članica, uključujući one u sredini koje nedostaju, da se više angažiraju, a to uključuje Europu u cijelosti. Ne može se na izolirani način baviti krizom koja je na svjetskoj razini ali u svakom pristupu treba pristupiti odmjereno. I kada god dajemo potporu, pomoć nekoj zemlji, e, tu uvijek znači e, da ima velik broj izbjeglica i da najranjivije sasvim sigurno treba zaštiti unutar Europe. Gospodin Kerem je postavio pitanje, nažalost ne mogu vam sada dati popis europskih zemalja koje treba kuditi, barem ne sada, ali pogledajte koje zemlje su prihvatile najveći broj izbjeglica koji daju najviše sredstava, a onda vidite koje zemlje su dale najmanje sredstava i imaju najmanji broj izbjeglica. Dakle, to eh, ih onda ih usporedite s državama članicama koje imaju slične kapacitete. Što se tiče sporazuma za izbjeglice, kada se primjerice svi izbjeglice drže u prihvatnim centrima gdje ostaju desetljećima. To je nešto što nije idealno, to je jasno. A u siječnju je Europa donijela zakon da se to sasvim e, promijeni i tim ljudima se od sada mora omogućavati pristup lokalnim školama, dakle da uđu u te zajednice, a ne da im se to zabranjuje. To je nešto što zahtjeva veliku potporu i privatnog i e, državnog sektora. A ljudi, kao što ste ispravno rekli, žele raditi. 30 tisuća radnih mjesta u industrijskim zonama Etiopije će im se sada staviti na raspolaganje. I to je napredak. Što se e, pitanja tiče kako se obratiti većem broju država članica, jednostavno pogledajte stvari malo pobliže i možete shvatiti tko bi mogao napraviti i više. Neke vrlo bogate zemlje ne zanimaju se za izbjeglice. Ali nekoliko ključnih država članica zaista djeluje zajednički koordinirano prema svim potencijalnim partnerima koji bi mogli dati i više i svi oni pozvani su na forum pa ćemo vidjeti kako možemo se međusobno dakle, aktivirati. I za kraj, jasno mi je, su mi složene konotacije, neke države članice uzrokuju to da se ljudi raseljavaju, drugi se pak E, istovremeno bave i humanitarnim aspektima. Da, to što vi spominjete vrlo je složeno, ali morate shvatiti da mi kao ljudi koji se bave humanitarnim pitanjima radimo u jako polariziranom okruženju i moramo komunicirati sa svima upravo kako bismo dali pomoć i zaštitu najranjivijim izbjeglicama. A što se tiče podataka o budućim e, mjestima gdje će doći do pritiska, sada e, se puno toga događa u Sahelu, vrši se veliki pritisak tamo, e, situacija je vrlo neizvjesna, postoje velike razlike u ekonomskom smislu i mislim da će tamo doći do velike koncentracije izbjeglica. Ne mogu vam sada dati podatke o tome. Mi puno pokušavamo predviđati i planirati shodno tome, a radimo zajedno s Vijećem sigurnosti na prevenciji. Hvala lijepa što ste došli k nama i prije nego što pogledam kolege za ovim stolom i prije nego što kolege daju komentare, moji su predsjedatelji, e, daćemo priliku predstavniku Europske službe za vanjsko djelovanje da nam e, kaže nešto više o samom forumu na kojem će biti. Želi predstavnik e, Europske službe za vanjsko djelovanje nešto reći ili komisija? Hvala lijepa. Govorit ću kratko kako ne bih utrošila više vremena, ali u ime Europske komisije želim zahvaliti UNHCR-u na svemu što rade kako bi rješavali pitanja prisilno raseljenih osoba. Ključno partnerstvo koje postoji između UNHCR-a i Europske komisije na tom planu je ono gdje mi želimo od svjetskog foruma za izbjeglice da se ojača Sporazum o izbjeglicama. I tom prilikom, prilikom forma, moći ćemo govoriti o našim postignućima, naglasiti najbolje prakse e, po pitanju pojedinih zemalja, regija ili općenito. Mi e, želimo da međunarodna zajednica nađe rješenja za probleme izbjeglica. E, Europska komisija, kao što je rekao predstavnik UNHCR-a, je važan donator, ali također je značajna kada daje e, rješenja i pomoć izbjeglicama. I mi ćemo potvrditi tu e, vodeću ulogu u svijetu na tom planu. I mi ćemo također e, četiri među šest područja financijski podržati i radit ćemo na pitanjima e, prisiljenih e, raseljenih osoba, obrazovanja, nezaštićenih e, kriza i radit ćemo na tome da se pitanju problema izbjeglica pristupi iz europske pozicije. Hvala na dosadašnjoj suradnji, ali mi ćemo nastaviti raditi s vama i e, nakon i izvan okvira samog foruma. Jer pitanje prisiljenog raseljavanja osoba je nešto što zahtjeva koordinirani rad na svjetskoj razini, te ćemo nastaviti raditi na tom pitanju zajedno s vama i nakon foruma. Hvala sada su predsjedatelji, će dati još e, nekoliko zaključnih e, E, primjedbi. Najprije kolega Tomas Tobe iz odbora DEVE. Hvala UNHCR-u na ovoj razmjeni mišljenja. E, vrlo je složeno pitanje, ali ono što je najvažnije jest da u godinama koje dolaze se ostvari napredak. Čuli smo da izvjeglice moramo uključiti u naše planove razvoja u svakoj zemlji Europske unije. I čak i ako imamo različite mišljenja i mi unutar Europskog parlamenta, svi se možemo složiti da je Europska unija u toj podršci treba igrati vodeću ulogu i u multilateralnom okruženju. Također želim eh, UNHCR-u ja, puno sreće u radu i naravno svi se slažemo da su djela ovdje važnije od riječi. Hvala lijepa, hvala što ste došli na naš sastanak i dopustite mi da još jednom eh, vas eh, uvjerim da će na tom eh, forumu u Ženevi gdje će se govoriti o sporazumu jednih naroda o izbjeglicama, da će to biti prilika da se razluče istine i krivo shvaćanje stvari. A lažne vijesti su nešto što truje cijelu tu raspravu jer treba pojasniti stvari da se vidi razlika između točnog broja ljudskih bića kojim putevima oni idu, odakle, preko kojih zemalja i kamo. I dakle, krijumčarenja, trgovina tih ljudi. A s druge strane, e, vijesti koje nisu točne i izbjeglička kriza, kako smo je nazvali prije par godina, se to predstavlja kao prijetnja Europskoj uniji i njezinoj sigurnosti. To jednostavno nije u skladu s europskim načelima, vrijednostima, niti europskim zakonima. I mislim da je ovo zato jako dobra prilika da razmijenimo mišljenja o tome što su dobre prakse kako bismo poboljšali kvalitetu odgovora Europske unije na ovaj fenomen koji je svjetskih razmjera i koji se neće tako skoro, koji neće tako skoro prestati. Iz tog razloga Europski parlament želi biti aktivan, a ne samo prisutan. Dakle, aktivno sudjelovati na raspravama na našem forumu. Hvala gospodine Anders. I sada prelazimo dakle na na sljedeću točku dnevnog reda. E, dakle, to će biti sada sastanak odbora Libe nakon ovog zajedničkog sastanka. Well, if you will, with no further interruption, no interlude, we should carry on. Ako spremni da nastavimo dalje, krećemo dalje. 14. točka dnevnog reda, izvješće komisije Europskog parlamenta i vijeća o provedbi direktive iz 2013. godine. can you help us to keep on with the agenda as foreseen? molim vas, dopustite nam da radimo kako smo predvidjeli. Dakle, e, sljedeća točka dnevnog reda je ona gdje ćemo razgovarati o direktivi, o pravu e, e pristupa a, odvjetniku u kaznenom postupku. Jer postoji mogućnost da se obavijesti e, treća osoba u trenutku lišavanja slobode. A Dakle, i da se toj osobi imenuje branjenik. Radi se o direktivi koja sadrži i jednu od mjera koje su bile e, predviđene da ih se dakle izvrši na inicijativu komisije prema planu puta Vijeća za 2019. godinu gdje se jačaju postupovna prava e, i to putem takozvanog paketa o postupnovim pravima. Usvojili smo šest direktiva e, koji su uključivali i tu strategiju kako bismo europskim pravom ojačali taj e, postupovna pravila u kaznenom postupku. A direktiva o tumačenju e, vezano za e, i, i prevođenju. Mi smo htjeli je vrlo visoke zajedničke standarde, da apsolutno svaka osoba ima pravo na branitelja. Međutim, radi vijeća i nekih izuzeća prema člancima 3, 5 i 6 u preliminarnoj policijskoj fazi bilo bi jako dobro da nam komisija kaže na koji način su ta izuzeća primijenjena u nacionalnom pravu. Trebali bismo sada čuti dakle, od predstavnika komisije i e, da se također uključe zastupnici kako bi sudjelovali u raspravi. sada predstavnici komisije. Hvala lijepa i hvala što ste nam dali riječ i dali ste nam mogućnost da predstavimo naše izvješće o provedbi direktive o pristupu odvjetniku koja e, također e, je vrlo važna i vezana za komunikaciju kad je osoba e, lišena slobode. Mi smo to izvješće poslali netom prije roka rok istječe u studenom. E, mi smo izvješće predložili već kraje, odnosno objavili kraj rujna, a istog dana Agencija za temeljna prava u Beću je objavilo vrlo zanimljivu studiju na istu temu. Zahvaljujem predsjedatelju što nas je podsjetio na e, perspektivu cijelog zakonodavnog postupka. Dakle, e, direktiva kojom govori da je svaka osoba ima pravo na branitelja. I drago nam je jako koji se rezultat ostvario i htjeli bismo, mislim da je ovaj zakonodavni projekt vrlo uspješan. Usporedim li to sa situacijom šest direktiva koje su uslijedile nakon što je takozvani plan puta usvojen. Tu imamo puno više e, standarde nego li e, one koje je komisija predlagala puno ranije 2004. godine o okvirnoj odluci o postupovnim pravima. U to vrijeme se raspravljalo o tome na vijeću, a Europski parlament u tome nije sudjelovao jer tada još nije stupilo na snagu Lisabonski ugovor. Uglavnom, e, radi toga što se na vijeću sve moralo usvojiti jednoglasno, e, nije se e, pomakao dosje na vijeću. Što se tiče broja država članica, velik broj njih je mm, donio zakone, naročito e, da osobe imaju pravo na branitelja. I e, tu se govorilo o važnosti presuda, jer kao što znate sud, e, Europski sud za ljudska prava je donio značajnu presudu u kojoj se e, kaže da je pomoć odvjetnika, odnosno pravna zastupljenost, nešto što treba postojati već od samog početka postupkom pred policijom, ispitivanja policije. I za slučaj da takvog branitelja nema, odvjetnika nema, onda to može negativno e, utjecati na postupak. Dakle, to je nešto što postoji od same, e, što samo i prethodi direktivi, a što je pretočeno u nacionalne zakone. Za 2013. godine direktiva o pristupu e, odvjetniku, a 2019. godine nastavilo se sa tekstom o pravnoj pomoći. Govorilo se o mjeri C, o pristupu odvjetniku i pravnoj pomoći i to u svjetlu e, ekonomske krize i teškoće toje tematike. E, pa smo nastavili sa našim e, pristupom E, pravila puta kako bismo na kraju usvojili sve šest direktiva e, istovremeno. Prijelotni period za direktivu završio se u studenom 2016. godine, od tada nadalje započeli smo s nadzorom, a za vrijeme samo provedbene faze e, podupirali smo države članice tako što smo organizirali sastanke stručnjaka i e, raspravljali se o različitim direktivama kao i o različitim projektima koje je Europska komisija financirala kako bi podržala e, taj cijeli e, proces provedbe. I to smo radili sa svih šest direktiva. A nakon što je istekao razdoblje za preuzimanje, E, komisija je počela raditi na e, postupku kršenja za neobjelodanjivanje, što je nešto što se često napravi ako države članice ne podnesu provedbene zakone i tri takva postupka kršenja i dalje su otvorena. A sada, nakon postupka nadzora, uspjeli smo napraviti i e, izvješće o provedbi. Prošla bih sada kroz direktivu i njezine pojedine članke od jednog članka do drugog, a nakon toga ću vam u kontekstu rasprave o svakoj od tih odredbi ću dakle naglasiti pitanja a koja zaslužuju posebnu pažnju. E, počinjemo sada s područje primjene e, direktive o pravu branje na branitelja i o pravu na komuniciranje nakon e, uhićenja. Dakle, od trenutka kada se službenom objavom ili na drugi način osobi kaže da se protiv nje vodi kazneni postupak. Dakle, e, jako pomno odabran je taj trenutak i vrlo svjesno su zakonodavci e, o tome govorili e, i nisu govorili o formalnoj optužnici. Dakle, tu pomoć trebaju dati predstavnici policijskih snaga. Općenito uzavši, da e, te su se odredbe dobro preuzele, uključujući one koje se pozivaju na takve aktivnosti ili one koje se pozivaju na bilo koju fazu postupka i već u vrlo, vrlo ranim fazama e, omogućuju ta prava. Ipak, u nekoliko zemalja članica e, postoje i dalje problemi kada se to veže za formalno, formalno optuživanje i postavlja se pitanje e, kako postupiti kada osoba nije lišena slobode. Dakle, u tim zemljama se ta pravila primjenjuju samo ako je ta osoba lišena slobode. Od kada sve to treba primjenjivati? Prema direktivi od trenutka uhićenja. Većina država članica to primjenjuje E, vezano za europski uhidbeni nalog i kombinira to s kaznenim zakonom. Ponekada e, se možda ne pokrivaju baš sva prava. A sada kada dođemo na ključno pravo pristupa branitelju, to je glavni, u glavnini teksta članak treći. Kreće se dakle od samog prava i treba naglasiti da je s sudske prakse e, se kaže da to treba napraviti u fazi ispitivanja, naročito kod osoba lišenih slobode. Međutim, u to članku se govori o tome što treba učiniti prije nego li što vlasti pređu na ispitivanje. A ovdje smo ponekada se pitali hoće li se to pravo primjenjivati i prije ispitivanja kako bi osoba se mogla pripremiti za ispitivanje. A kada se radi o pravu pristupa nakon lišavanja slobode i to bez odlaganja, onda gledamo da, odnosno vidimo da u većini država članica da su nacionalni zakoni sukladni direktivi. E, ponekad se osoba mogla konsultirati sa svojim e, branjenikom prije početka ispitivanja. Ponekada se to ograničilo na 30 minuta i to je pitanje kojim smo se malo pomnije bavili. A sada, kao što smo već ranije spomenuli, moramo govoriti o izuzećima od prava pristupa odvjetniku. I e, sudjelovala sam u pregovorima i dobro se sjećam da se o tome jako puno raspravljalo između vijeća i parlamenta kao i unutar te dvije institucije. I isto tako posljednje teške e, točke bile su pravo komunikacije između odvjetnika i osumnjičenika ili optuženika i e, to je pitanje riješeno tek u zadnjim trijalozima. I imate pravo. Europski parlament je jako inzistirao također na tome da komisija iscrpno analizira u svojim izvješćima ovaj aspekt. Kada se radi o broju država članica koje su iskoristili tu priliku da uvedu izuzeće, tu možemo reći da je otprilike četiri petine država članica provelo odredbe iz članka 36 te treba podsjetiti na to da članak 36 dopušta izuzeće da, ali samo pod jako, jako ograničenim uvjetima kada se radi o zaštiti visokih vrijednosti poput života, fizičkog integriteta osobe ili jako hitnih e, istraga. Kada se radi o tome kako su države članice pretočile ovaj komad zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo, onda je većina država članica gotovo doslovce ili jako slično formulaciji u direktive e, izradilo i svoje izuzeća, što znači da ipak, možemo reći unutar toga, ima nekih problema sa e, pravnim uvjetima koji dozvoljavaju izuzeća i kad kad su kriteriji možda dosta sumnjivi kada se u pravilima govori o općenitom riziku e, što se tiče poteškoća za provođenje istrage, e, što se tiče dokaza, što se tiče toga da se istrage prepriječe. Također smo se kad postavili pitanje vezano uz poveznicu tih zahtjeva, zahtjeva iz direktive i tih odredaba kad smo vidjeli da u odredbama se govori o nerazumnom razdoblju za pritvor u ime više sile ili kada se govori o tome da je preopasno odgoditi e, istražnu djelatnost. Druge odredbe koje samo, same po sebi nisu ona tipična izuzeća smo također morali analizirati primjerice odredbe gdje se predviđa da ako postoji dokaz da je odvjetnik obaviješten o datumu i vremenu nekog e, čina, da onda tijela vlasti mogu nastaviti s tim činom ili ako se radi o odredbama gdje se govori o nekom činu kojeg se ne može odgoditi ili gdje se ne može pružiti e, pristup e, pregovorima odvjetniku. Još nešto što moramo nadalje analizirati su vremenska ograničenja za odvjetnika da se on pojavi. E, kad kad smo naišli na loša, e, loše odredbe vezane uz ta razdoblja, a u većini država članica, a posebice u onim državama članicama koje imaju takva vremenska ograničenja, imamo sad u razne mehanizme koje dopuštaju da se dosta brzo obavijesti odvjetnika a isto tako vidimo da države članice pokazuju određen interes za to da se mogu istrage ispitivanja dosta brzo provesti u okviru onih vremenskih okvira e, u kojima je potrebno e, postupak pokrenuti na sudu i to je vjerojatno i pozadina tih nekih odredaba koji se tiču vremenskih ograničenja, ali to je pitanje koje treba još nadalje analizirati. Sljedeća proznica, molim. E, druga tema. Predsjednik prekida, predstavnika komisije. Molim vas, znam da činite najbolje što možete, ali imat ćemo e, prezentaciju ministra iz Litve u 16 sati. Stog vas molim da zaključite kako bi članovi odbora mogli postaviti vam pitanja. Ja sam mislila da imam 30 eh, minuta za prezentaciju. Izlaganja Europske komisije pred Europskim parlamentom su za raspravu, a ne samo za eh, prezentiranje. Dakle, izvolite. Da, eh, u direktivi postoji ta odredba o povjerljivosti i tu vidimo da su države članice prije sve svega u skladu s time i to je vrlo dobro i to je isto nešto o čemu se jako raspravilo. Jedna druga točka gdje smo imali više e, razloga za zabrinutosti su ukidanja i na to ću se vratiti u sljedećem dijelu moje prezentacije. Što se tiče prava pristupa odvjetniku u postupcima koji se tiču europskog uhidbenog naloga, mislim da je tu pravo na odvjetnika u državi članci koji izvršava nalog pravilno provedena, iako smo imali još uvijek nekih zabrinutosti vezano uz pravo na pristup odvjetniku uh, u državi koja je izdala europski uhidbeni nalog i tu kad kad nemamo dobru provedbu. Uh, iduća prosinca, molim, kada se radi o onom dijelu što se tiče komunikacije nakon uhićenja. Tu ću biti vrlo kratka i nadam se da možete to onda i kasnije pogledati u prezentaciji koju ću vam predati. Ta komunikacija mora biti moguća nakon uhićenja bez e, nekakvih većih kašnjenja i tu više e, imamo problematičnih pitanja vezanih uz e, područje primjene direktive, to je nešto što kad kad kasni što se tiče rokova. Imamo tu isto tako nekih problematičnih pitanja sa izuzećima koji postoje, koje postoje u 18 država članica. Sljedeća poznica molim što se tiče članaka 5.2 i 5.4 to su vrlo važne odredbe za osobe koji su osumnjičenici ili za koje sumnja koji su optuženici, a koji su mlađi od 18 godina. Tu imamo vrlo jasne odredbe i ta pravila nas pomalo još uvijek zabrinjavaju državama članicama jer je kad, kad mehanizam za informiranje e, nekog drugog nešto što nedostaje kada se radi o tome da se informira eh, odrasla osoba ili onaj koji je odgovoran eh, za osobu kada je to protivno najboljem interesu djeteta ili isto tako kažemo da ovdje tako i tako imamo onu odredbu da se to treba provesti u pravilnom roku što se tiče komunikacije nakon e, uhićenja sa trećim osobama, dakle e, izravna, komunikacija sa konzularnim tijelima, tu bih sažela da komunikacija sa trećim osobama postoji u gotovo svim državama članicama, ali u nekim državama članicama to pravo možda dolazi na snagu kasnije kada je osoba već u istražnom zatvoru što može biti pomatično što se tiče onog kriterija da nema većih kašljenja. Što se tiče komunikacije sa konzularnim tijelima, vrlo često smo našli da je izravno se su se države članice odlučile za primjenu konvencije iz Beča iz 1963. godine, uključujući i e, članka 36. Što znači da je tu provedba više manje bila ispravna. I zadnja prozirnica, to jest druga po redu. Glavne problematične točke i tu bih e, kratko to sažala. Znači, glavne problematične točke koje i dalje vidimo i u našim zaključcima na koje smo naišli tiču se područja primjene direktive, dakle pitanja veznih uz e, e, službeno uz e, službene optužne točke, isto tako to što imamo moguća izuzeća, njihov opseg, pitanja vezana uz zakonodavstvo o onom odricanju i e, pravo na pristup e, odvjetniku u e, državi članice koja je izdala europski uhojbeni nalog. Tu ću stati. Na zadnjoj prosnici vidite koliko je ova direktiva važna, uzevši u obzir i naknadne direktive koje se tiču legalne pomoći. A gospodine predsjedniče, uvijek trebamo imati na umu da su sve te direktive izuzetno povezane te da bi ih stoga trebalo protumačiti na jedan zajednički način, a kada se pristup odvjetniku ne provede na ispravan način, onda će biti vrlo teško provesti ove ostale direktive, posebite direktivu o pružanju pravne pomoći te direktivu koja se tiče prava djece. Hvala vam, e, gospođo Heinkelman. Imali smo pola sata za cijelu ovu točku, ali e, imamo članove koji se žele javiti za riječ. Ja sam zapisao tri takva člana zastupnika. Ako se netko drugi želi još javiti za riječ, molim vas javite se sada, nemojte okljevati, ali budite kratki, molim vas, zato što ne bismo trebali dopustiti da litavski ministar pravosuđa čeka na nas što se tiče sljedeće točke. Dakle, prvo riječ e, predajem gospođi Sipel. Izvolite, budite kratki, koncizni, e, što je više moguće. Hvala vam. Kao prvo želim zahvaliti komisiji na izvještavanju, a već u uvodnom dijelu nam je komisija pokazala koliko i dalje imamo problema nakon više od šest godina od kad smo usvojili ovu direktivu. Ovo e, se tiče pristupa odvjetniku u mnogim e, slučajevima, često to nije moguće, isto tako se tiče i povjerljivosti komunikacije sa odvjetnikom i imamo i e, fiksne vremenske rokove za pružanje pravne pomoći e, odvjetnika svom klijentu i za to da nemamo pravično suđenje. I često se ljudima u pristupu savjetuje da odustanu od prava na odvjetnika, a zauzad dobiju jako slabe informacije o tome koje će biti posljedice toga. Stoga je moja precizna pitanja moje nakon svega ovoga upućeno komisiji sljedeće. Koje je trenutno stanje što se tiče postupaka u slučaju kršenja europskog zakonodavstva, koliko je takvih postupaka još u tijeku? tiču li se svi više manje istih točaka i koliko država još kasni što se tiče primjene cijele te direktive. Hvala. Hvala, gospodin Sasa Lehos. Muy brevemente, eh, señor presidente. Eh, Vrlo kratko, gospodine predsjedniče. U izvješću stoji da još treba riješiti jednu točku, a to je pristup eh, pravnom lijeku u državama članicama koje su izdale Europski uhodbeni nalog. Možete li nam reći nešto više o tome kao komisija, dakle što se tiče te točke? Zastupnik Kinići, zastupnica Kinići. Hvala vam gospodine predsjedniče i ja želim zahvaliti srdačno komisiji i postaviti jedno konkretno pitanje. Što se tiče odredaba za maloljetne osobe. Već smo čuli da to proizlazi iz e, članaka 2 i 5 direktive. Stoga me zanima ima li komisija statističke podatke što se tiče izuzeća koje se tu namjerava uvesti vezano uz prava djece da se informira njihove skrbnike ili nekog drugog u slučaju uhićenja. Već smo čuli u komisije da nas tu neki aspekti trebaju zabrinjavati. Isto tako je jako zabrinjavajuće kada na stranici broj 14 u izvješću pročitamo, uzavši obzir činjenicu da u jednoj državi članici ti zakone predviđaju jasan mehanizam da se prilikom izuzeća poštuje najbolji interes djeteta stoga me zanima od strane se čuti o kojem broju država članica se tu radi i u kojoj mjeri se mislite aktivirati što se tiče toga i što se tiče kontroliranja direktive iz 2016. 218. Eh, eh, gdje se isto tako ojačavaju prava maloljetnika. Hvala vam gospodine predsjedniče. Tu stoji da se treba uzeti u obzir posebne osobe ranjivih optuženika i osumnjičenika kada se primjenjuje direktiva. U izveću komisije vidimo da sve države članice imaju posebna pravila što se tiče osoba s invaliditetom i, i djece, ali u izveću se ne spominje e, nikakav drugi razlog zbog kojeg bi neka osoba bila u toj ranjivoj skupini. Zna li komisija postoji li država članica gdje se prethodne traume primjerice zbog toga što je netko bio žrtva obiteljskog nasilja, bio, bio motiv da se tu osobu uključi u tu istu ranjivu skupinu u nacionalnom zakonodavstvu. Hvala, nisam za zabilježen nikakvog drugog člana koji se javi za riječ i stoga bi to bilo to. Predstavnica komisije, kao što vidite, zastupnici su pokušali na najkoncizniji način pokušali postaviti pitanja. Možete li vi, molim vas, postupiti na jednak način u što kraće vrijeme? Hvala. Thank Hvala vam lijepa. I za nas je naravno važno da se e, provedba i pretočenje ove direktive obavi ispravno, ali tu želim naglasiti da smo globalno gledano jako napredovali. U tom kontekstu bih samo htjela naglasiti da smo kao komisija čuvarica zakona, te da smo izrazito svjesni te naše uloge i da je stoga kandidat za povjerenika za pravosuđe, gospodin Reinders, već rekao da ćemo izbliza pratiti e, provedbu u državama članicama kada se radi o ovim instrumentima, uključujući i ovu direktivu. Te se nećemo li biti pokrenuti postupke ako idemo da se europsko zakonodavstvo krši. Što se tiče europskog uhidbenog naloga, i postupaka s tim u vezi. Tu smo najviše bili zabrinuti zbog tog prava na pristup e, odvjetniku u državi koja izdaje Europski uhidbeni nalog, ali nemamo potpuno jasne statistike o tome. Nemamo isto tako niti jasne statistike kada se radi o e, broju slučajeva gdje vidimo da onaj mehanizam da se uzme u obzir najbolje interese djeteta te informiranje adekvatne odrasle osobe kako se taj mehanizam eh, primjenjuje kada se radi o djeci. Mi imamo određena pitanja što se tiče tog mehanizma i to vrijedi za 10 država članica otprilike. Članak 13. Eh, o ranjivim odraslim osobama i općenito o ranjivim osobama. Eh, tu bih htjela reći da je vrlo važno imati na umu preporuke komisije o ranjivim osobama gdje se uzima u obzir što je njima potrebno ali moramo biti svjesni toga da je ta skupina ljudi izuzetno heterogena, što znači da je vrlo teško e, iznijeti tu vrlo precizne propise s naše strane. Hvala vam, nadam se da je to bilo dovoljno konzisno. E, hvala. Želimo reći da ova prezentacija može biti proslijeđena članovima odbora LIBE kako bi oni mogli imati tu prezentaciju na raspolaganju kako bi ju mogli dobro proanalizirati. Hvala vam na tome s time smo došli na kraj s ovom točkom i nastavljamo sa sljedećom točkom. To je prezentacija gospodina Elvina Sajankeviću sa Litavskog ministra pravosuđa. Pozdravljamo vas, eh, gospodine ministre pravosuđa iz Litve. Dobrodošli. And i želimo isto tako izraziti dobrodošlicu drugim sudionicima u ovoj točci na dnevnom redu. To je gospodin Evaldas Pašiliš, on je državni odvjetnik Republike Litve, te je samo isto tako gospodin Nerius Melitus, pardon, Meilutis, on je predsjednik e, suda u Kaunasu. I oni će svi zajedno pokušati doprinijeti raspravi o ovom osjetljivom pitanju. Zato imamo predviđeno sat vremena. Dakle, imamo sat vremena za ovu raspravu, molim vas imajte to na umu. Zasigurno je privilegij e, imati ovdje s nama gospodina Jankevičiusa, ministra pravosuđa iz Litve, kako bi raspravili jedno osjetljivo pitanje. Naime, ja sam zaprimio 24. E, srpnja pismo iz ministarstva iz Litve čime su nam htjeli svratiti pažnju, pažnju ovog doma i pažnju odbora Libe na takozvani slučaj iz 13. siječnja. Gdje se radi o e, progonu e, istražitelja i sudaca koji su se bavili jednim slučajem što je pokrenula Ruska Federacija. I stoga sam ja održao sastanak s ministrom kojem je detaljno objasnio tu situaciju. Ministar mi je tada ponudio da predstavi to pitanje na sastanku odbora Libe i 8. E, listopada smo usvojili tu odluku na sastanku koordinatora Libe. E, uzevši u obzir da je odbor za vanjske poslove odgovoran za odnose između Europske unije i Rusije, smo pozvali i članove iz odbora AFET na sudjelovanje na ovoj razmjeni gledišta o čemu se radi kod ovog događaja 13. E, siječnja. Dakle, 1991. godine na 13. siječanj došlo je do krvavog sukoba između prosvjednika za neovisnost i sovjetske vojske e, pri televizijskom tornju u Vilniusu. To je jedan tragični događaj u povijesti te države i tijekom tog događaja je ubijeno 14 civila te je ranjeno 702 civila. U ožuku ove godine je regionalni sud u Vilniusu te događaje iz siječnja 1991. proglasio e, činom agresije od strane Sovjetske unije protiv Litve, te su posljedično tome gospodina Dimitrija Jazova bivšeg e, sovjetskog ministra obrane kao i više od 60 bivših e, pripadnika sovjetske vojske proglasio e, krivim za ratne zločine te zločine protiv čovječnosti zbog njihovog sudjelovanja u tom događaju iz 13. siječnja. Dobio sam informacije da je u e, istražnom postupku o tom slučaju pravosudna suradnja između Ruske federacije e, bila pokrenuta, ali da je samo pet od ukupno 289 zahtjeva za pravnom pomoći bilo djelomično e, odrađeno. Samo pet od 289. Osim toga, 2018. godine Ruska federacija pokrenula e, kazneni postupak e, protiv litavskih e, tužitelja koji su istraživali ta ubojstva iz 13. siječnja 1991. godine. I ove godine je su tako pokrenut kazneni postupak protiv litavskih sudaca koji su vodili taj sudski postupak. I stoga smo mi ovdje kako bismo saslušali svjedočanstvo ministra pravosuđa iz Litve Kratko ćemo dati riječ isto tako i državnom odvjetniku te predsjedniku regionalnom sudu u Kaunasu, a zatim ćemo imati i e, raspravu sa članovima odbora kako bismo imali priliku izraziti svoje mišljenje o tome. Gospodine ministre, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući na uvodu. Uvaženi članovi odbora Libe, zahvalan sam na mogućnosti da predstavim i razgovaram s vama o nedavnim e, aktivnostima Ruske federacije protiv litavskih sudaca i tužitelja uključenih u istragu e, tragičnih događaja koji su se dogodili 13.1.1991. godine kada je e, sovjetska vojska pokušala uništiti uništiti našu netom uspostavljenu neovisnosti. To je povijesni kontekst. E, nakon e, uspostavljenog e, Ribbentrop-Molotov sporazuma, odnosno pakta koje su potpisale među ostalim i Latvija, Litva i Estonija. Nakon proglašenja neovisnosti Litve 90. godine 11.3. Sovjetski savez je počinio agresiju na nas 13.1.1991. godine. Sovjetska vojska je provela vojnu akciju protiv naroda Litve. Ako možete pokazati našu prezentaciju. Sovjetske postrojbe odlučile su dokinuti našu slobodu. E, slomiti našu vjeru i čast. Kao što svi znate, nisu u tome uspjeli. Međutim, u to vrijeme oni su nasilno zauzeli e, zgradu ministra, ministarstva obrane, televizijskog e, tornja i željezničkog odvora. Također su pokušali zauzeti sjedište Litavskog parlamenta. Ogroman broj nenaoružanih ljudi e, stali su u obranu naših institucija. Nenaoružani muškarci, žene, djeca, svi smo stajali na hladnoći zime nadajući se da se ništa neće dogoditi. No e, te noći 13. siječnja nešto se strašno dogodilo u televizijskom tornu u Vilniusu. Bilo je kasno. E, ljudi su čuli užasnu buku i e, lica su se pojavila iz tame. Vidjeli su ljude, ali nisu prestali pucati, te su zauzeli sjedište televizijskog tornja. 14 civila je e, ubijeno, a nekoliko stotina ranjeno zbog e, agresije sovjetskih postrojbi te noći. I dalje to boli. U ožujku ove godine Litavski sud je donio presudu u kaznenom postupku vezanom uz događaje 13. siječnja. Prema presudi određeni broj e, sovjetskih časnika koji su sada državljani Ruske federacije osuđeno je. Oni su proglašeni krivima za zločin, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te zbog agresije na litavsku državu vla, pravda je prevladala. Ali prošle godine e, istražni odbor Ruske federacije otvorio je kazneni postupak protiv e, tužitelja Litavske republike koji su e, provodi, proveli istragu. I u travnju ove godine kazneni postupak protiv naših sudaca koji su vodili, vodili ovaj predmet je otvoren. Ruska federacija se temelji na svom kaznenom zakonodavstvu, znajući da zapravo kazneno progode nevine. I e, radi se zapravo o nezakonitoj osudi. Ovo je napad na neovisnost i nepristranost e, pravosuđa te na vladavinu prava općenito. Držimo da su te aktivnosti Ruske federacije nespojive s vladavinom prava i e, mislimo da je tužno E, kazneno progoniti tužitelje i e, suce neovisne države zbog provođenja pravde. Takve aktivnosti usmjerene su protiv neovisnosti sudova te zapravo e, napadaju samu srž vladavine prava. Suci i države članice Europske unije su suci Europske unije. Radi se i o vladavini prava kao vrijednosti koja je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije koja je izravno pod prijetnjom u jednoj neovisnoj državi. Mislim da bilo kakav napad na tužitelja ili suca iz Litve je napad na cijelu Europsku uniju. Gospodine predsjedavajući, e, dragi kolege, jako smo zabrinuti zbog posljedica e, postupanja Ruske federacije. To će utjecati na E, bilateralne sporazume vezane uz e, ekstradiciju e, osoba. Pravo kretanja tih osoba će možda biti ograničeno. Također bih htio spomenuti rezoluciju Europskog E, parlamenta od 19.9. ove godine o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe. Prema toj rezoluciji ovaj dom izražava vrlo jasno stajalište vezano uz e, namjeru sadašnjeg ruskog e, vodstva da iskrivi prošlost i zapravo da iskrivi povijesne činjenice i nastoji na neki način e, podijeliti Europu. E, Europa je usmjerena na vladavinu prava, ali ono što čini Ruska federacija protiv litavskih dužnosnika ne smije se zanemariti. Ako e, tako postupa jedna zemlja protiv litavskih e, tužitelja i sudaca nema jamstva da se e, takvo postupanje neće e, provesti protiv bilo kojeg suca ili tužitelja u bilo kojoj državi članici. Danas litavski suci i tužitelji su postali meta. Sutra to mogu biti nizozemci koji istražuju rušenje aviona Maleže u Ukrajini ili neki drugi slučaj ili recimo Poljaci koji žele istražiti, istražiti rušenje zrakoplova 2010. godine. Europski parlament nedavno, u nedavnoj rezoluciji koju sam već spomenuo je, je rekao da je Europska unija model mira i pomirbe i da je to odabir, slobodan odabir europskih naroda kako bi dijelili zajedničku budućnost. Europska unija ima posebnu odgovornost promicati i štititi demokraciju ljudska prava i vladavinu prava unutar Europske unije i izvan Europske unije. Uvjeren sam da Europski parlament će iskoristiti svoje ovlasti da bi prosvjedovao protiv, te da bi osudio e, postupanje protiv litarskih sudaca i tužitelja, te da će pozvati Rusku federaciju da e, dokine nekažnjivost e, i da spriječi prijetnje upućene europskim e, sucima te vladavini prava. mi se nadamo da će ovaj odbor zauzeti vrlo jasan stav putem e, vrlo elaborirane i jasne rezolucije u ovom predmetu. Neke treće zemlje već su pokušale utjecati na izbore u nekim državama članicama. Članovi odbora današnja odluka odlučit e, utjecat će na to hoćemo li e, dopustiti trećim zemljama da utječu na naš, naše pravosuđe. Uvjeren sam da će e, svijet postati mirnije mjesto u budućnosti, ali danas je potrebno donijeti važnu odluku to je e, dan kada će odbori, e, članovi odbora Libe braniti vladavinu e, prava i neće dopustiti napad na pravosuđe. Hvala. Hvala, hvala što ste nam skrenuli pozornost na ovu situaciju, te što ste nam predstavili činjenice vezane uz ovu situaciju, te ste i istaknuli važnost neovisnosti sudstva te vladavine prava neovisno sudstva jedan je od glavnih stupova ispravnog shvaćanja članka 2 e, e, ugovora o e, Europskoj uniji. Sada otvaramo raspravu, ali prvo ćemo čuti dodatne izjave gospodina Evaldas Pašilisa, glavnog državnog odvjetnika Litavske republike, te gospodina Neriusa Mejlutisa, predsjednika e, regionalnog suda u Kaunasu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi predsjedavajući, uvaženi članovi odbora Libe. E, zahvalan sam što ste me dali riječ e, kako bih nadopunio riječi ministra pravosuđe. 1991. godine e, osuđene su e, osobe koje su imale vodeće pozicije u Sovjetskom e, savezu. Radilo se i o paravojnim postrojbama. Korišteno je vatreno oružje, eksplozivi, vojna oprema, tenkovi i oklopna vozila koja su dovela do ubojstva 14 E, mirnih, nenaoružanih civila, te više od 800 e, ljudi je ranjeno. E, tužitelji su prikupili više od tisuću stranica važnih dokumenata, nekoliko tisuća videozapisa i fotografija, ispitali više od 5000 ljudi, te E, poslali više od 300 zahtjeva za e, pravnu pomoć e, s drugim zemljama. Unatoč činjenici da su vlasti Ruske federacije odbile surađivati, litavske vladi, vlasti su puno radile, sve su resurse usmjerile i na kraju i uspjele su dokazati krivnju 67 osoba osuđujuća e, presuda je donesena 27.3.2019. godine. Vlasti Ruske federacije su e, poduzele konkretne korake kako bi zastrašile dužnosnike Republike Litve. Osim objave e, članaka o kaznenom postupku, zakona o kaznenom postupku, činjenica je da je došlo do nezakonitog kaznenog e, progona. E, naš, dakle, državno odvjetništvo e, Litve je zaprimilo obavijest o istrazi koju provodi Rusko državno odvjetništvo 2019. godine. Radi se o E, govori se o članku o nezakonitom progonu ruskih državljana prema članku 299 njihovog e, zakona. Državni odvjetnici i suci e, Litavskog suda osuđeni su odnosno e, e, već sam spomenuo e, članak 299 predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 10 godina. Mi mislimo da su aktivnosti ruskih vlasti dokaz E, utvrđene su određene okolnosti u Litvi tijekom istrage. navodna kaznena djela odnosile su se na neprijateljstvo obavještajno djelovanje u Litvi. provedena je istraga koju su provele ruske vlasti u tom kontekstu jako je važno da se provedu sve potrebne mjere da se zaštite e, litavski litovski tužitelji i suci. Nadamo se da kada Europski parlament ocjeni stanje, da će se usvojiti e, rezolucija i to će značiti značajan doprinos neovisnosti pravosuđa, a to je bitno zaštititi unutar i izvan Europske unije. Hvala. Sljedeći je gospodin Milutis, ali molim vas maksimalno govorite tri minute kako da bismo imali prostora i za raspravu, da bi vam zastupnici mogli postavljati pitanja. Hvala. Uvaženi predsjedavajući, zastupnici, savjetnici, asistenti, gosti. Hvala što ste mi dali riječ. Drago mi je da imam priliku govoriti eh, pred ovako uvaženom publikom. Slažem se potpuno s onim što je rekao ministar pravosuđa, ali neću e, ponavljati ono što je on rekao. Međutim, htio bi istaknuti nekoliko aspekata. Iz e, moje osobne perspektive e, ti aspekti su jako važni. Prvo, uvjeren sam da ruski dužnosnici koji su pokrenuli istragu protiv litavskih sudaca i tužitelja E, su to napravili iz političkih, a ne pravnih razloga. To je način da se zastraže suci koji su već e, donijeli presudu a, i koji će se baviti žalbenim postupkom i kasacijskim e, postupkom. treba reći da presuda još nije pravomoćna jer je zaprimljeno više od 50 e, e, žalbi. Tako da kazani postupak je i dalje u tijeku, ali nam je već postalo jasno E, što e, Rusija poručuje ovim aktivnostima. E, aktivnostima. Rusija je pos, posla vrlo jasnu poruku sucima. Svi se trebate bojati jer ćemo vas kazneno goniti. To ima očite posljedice po pravosuđe. Iako je svima jasno da svaki pojedinac, svaka organizacija ili svaka država ne smije se miješati u pravosuđe niti e, neovisnost druge neovisne države te, traži, te pokušavati utjecati na neovisnu državu. Osim toga, ove izjave povezane su sa temeljnim načelima Europske unije. U suštini povezane su s vladavinom prava. Mi kao suci e, se držimo tih glavnih načela i druge E, i ostale vlasti su također odlučile e, držati se čvrsto tih načela. Stoga u ovoj situaciji ne tražimo samo da se štite litavski suci, već istovremeno da, da, e, da se ustvrdi da se Europa drži načela vladavine prava te da ne dopušta bilo kakvo miješanje u, u neovisno sudstvo. Drugo, ono što mi kao pravosudno tijelo smo već učinili da bismo zaštitili naše e, suce na međunarodnoj i ne e, na domaćoj i međunarodnoj razini prije e, traženja potpore Europskog parlamenta je sljedeće. Mi smo javno osudili djelovanje Rusije te smo tražili pomoć E, i od izvršne i zakonodavne vlasti. Dobili smo njihovu potporu i razumijevanje. E, isto tako Litavsko sudbeno vijeće se obratilo europskoj, europskoj mreži, pravosudnoj mreži. E, isto tako smo tražili pomoć od drugih država članica. I Litavsko sudbeno vijeće je također dobilo službenu potporu te mreže. Međutim, Je li to imalo ikakav efekt na Rusiju? Moj odgovor je ne. To jasno potvrđuje da Rusija ne sluša bilo kakve pravne argumente, bilo e, s međunarodne razine ili nacionalne razine. I stoga bih htio još jednom reći da je ovo pitanje potpuno političko pitanje. Stoga vjerujemo da Ruski parlament treba iznijeti jasno političko stajalište o ovoj situaciji te zaštititi suce Isto tako, ovakvo stajalište treba biti izraženo e, u rezoluciji za koju želimo da parlament usvoji. Također bih htio na kraju reći da mi europljani trebamo zajednički štititi europske vrijednosti. Sada smo vjerojatno e, mi prvi europski suci e, u čiju se neovisnost tako grubo miješa treća zemlja. Ako se s time ne prestane, mi vjerojatno nećemo biti zadnji takvi suci. Želi li Europa to i može li to tolerirati, hoće li to tolerirati, to je ključno pitanje koje postavljam svima vama prije nego što e, donesete svoju odluku. Hvala što ste mi dali da vam se obratim u ime litavskih sudaca. Mislim da je publicitet već e, je mala, prva mala pobjeda za litavsko pravosuđe, ali mislim, nadam se da razgovor u ovom slučaju neće stati na ovom odboru, već da će o tome razgovarati cijeli Europski parlament. Vjerujem da Europski parlament neće samo e, ponovno e, afirmirati Um, načelo vladavine prava, već da će zaštititi sve europske suce. Hvala vam što ste dali riječ i ispričavam se što sam ovoliko govorio. Hvala. Hvala, hvala. Sada je vrijeme za raspravu. Ministar će nam e, sada objasniti e, dakle sve e, ovo. Vidim da se neke kolege žele javiti za riječ. Ako želite, koordinatori mogu nešto reći, ako ne, dajem odmah riječ gospođi Mecoli. Hvala lijepa, hvala ministre na vašem doprinosu. E, samo kratko u ime Pučana, mi smo eh, stojimo uz Litvu jer masakar 1991. godine imao je zaista teške posljedice koje su se odrazile i van litavskih granica. To je nešto što mi u EU razumijemo slažemo se apsolutno da su e, litavski suci europski suci i dopustite mi da izrazim našu solidarnost u zaštiti litavskih e, tužitelja i sudaca koji su istraživali e, taj masakr 1991. godine i vodili proces. Treba dakle ih zaštititi od nezakonitih utjecaja iz inozemstva dok vrše svoju dužnost. To je jedan od temeljnih načela Europskoj uniji. A e, ovaj parlament a, i e, Europska pučka stranka stoji apsolutno iza vas. Dakle, mi uvijek podržavamo neovisnost u Europskoj uniji koja radi e, i može raditi svoj posao na dobrobit svih europskih građana apsolutno pozdravljam posljednju stvar koju ste rekli, da je ovo tema o kojoj se treba razgovarati ne samo na ovom odboru, već o, temu, o njemu treba razgovarati svi klubovi zastupnika i treba se o tome govoriti na drugim forumima u parlamentu. Izvolite. Hvala lijepa i hvala na ovom izlaganju. Mislim da danas moramo zaista biti E, svjesni pitanja jer postavlja pitanja o pravosuđu, o neovisnosti sudstva, ali i o našim odnosima s trećim zemljama. Također odnosi se i na vrlo osjetljivu situaciju u vašoj zemlji i susjednim vam zemljama u odnosu na Rusku federaciju. Prema tome, time trebamo pomno baviti, moramo razmotriti situaciju, ali sasvim jasno moramo braniti neovisnost sudstva, e, sudce koji rade na taj način sukladno zakonima. A treba također uzeti u obzir i činjenicu da je to vezano i za e, vanjska pitanja i moramo imati širu raspravu o tome kako da radimo na tom pitanju i e, Možda biste nam vi danas mogli ovdje i naći polazište od toga e, kako da radimo i kako da zaštitimo naše sudstvo i njegovu neovisnost. Hvala, gospođa Intervelt, hoćete se vi javiti? Hvala lijepa, hvala ministru i drugim e, govornicima na informacijama koje su nam dali. Baš kao i kolegice. I ja želim izraziti potporu i solidarnost. Ispravno ste rekli da su litavski suci i tužitelji o europski suci i tužitelji. Prema tome to nije bilateralno pitanje između Litve i Rusije, već pitanje između Europske unije i Rusije. Moramo zaštititi integritet našeg eh, pravosuđa i eh, Smatram da bi bilo dobro da u tom smislu Europski parlament da izjavu. Nedovoljno poznajem pojedinosti tijeg slučaja, ali imam nekoliko pitanja. Ako sam vas dobro shvatila, vi ste rekli da je ne, Europsko eh, mreža e, pravosudnih vijeća raspravljala o tome. Ako nam možete dati informacije o tome, to je bilo korisno. I upućujem e, sada predsjedniku odbora. Za nas bi bilo korisno e, da e, proučimo kako mi imamo suradnju s Rusijom na planu pravosuđa i tužiteljstva. Mi razmjenjujemo podatke s njima. Mogu li se takvi podaci koristiti ne protiv e, bilo kojih europskih građana, već sudaca i tužitelja pona osob. Govorite ovdje o mogućem, ovdje govorimo naime o mogućem ograničenju kretanja i kako se to može povezati s Interpolom, koje su to praktične implikacije svega što se može koristiti u svrhu zastrašivanja. Prije svega, ne, reformulirat ću nešto. Dakle, radi se o postupku koji se vodi, o procesu koji se vodi. Osim političkih izjava, e, kakav bismo pravni lijek tu mogli naći? kakvi pravni instrumenti bi mogli biti nama na raspolaganju. A naravno, e, pravni lijek je uvijek nešto što dulje traje nego li ako mi politički jasno kažemo da e, ne dopuštamo zastrašivanje i miješanje trećih zemalja. Hvala gospođo sada gospodin Brera. Hvala na ovom izlaganju i i u ime mog kluba, to su zeleni EFA, i e, izražavam solidarnost s vašim e, s, s ovim što vi govorite. Mi moramo braniti ta načela. Osim onoga što ste specifično rekli, također nas brine e, korištenje određenih instrumenata u političke svrhe. Primjerice, mehanizam Interpola koji se nedavno čini se koristio u svrhu političkih progona. Puno se raspravlja o tome da članice, e, države članice EU unije iz političkih razloga koriste uhidbene naloge. Ne znam, nadam se da to neće biti slučaj, da se tako što e, ne bi koristilo u vašem slučaju. Mm, gospođa Intemel vam je postavila pitanje imate li e, indicija da, indikacije da su neke od tih podataka korišteni u Rusiji da je došlo do njihove zloporame. E, moramo e, nešto napraviti kako ne bismo ovakve postupke e, opravdavali. Gospođa Junke ne izvolite. Hvala lijepa, hvala ministre što je došao tu, a ja ću sada reći E, nekoliko riječi na litavskom općenito o samom tom postupku. Moramo razmotriti ono što se dogodilo 13. siječnja, općenito u kontekstu hibridnog rata koji vodi Kremlin. Jer Rusija je naslijedila pravo Sovjetskog saveza ali Kremlj zapravo pokušava napraviti kako ne bi bilo pravnih, odnosno e, moralne utemeljenosti za sovjetske zločine. Što se tiče e, okupacije pod kojom se Litva našla, to možemo e, vidjeti kakva je situacija s grobljima problem grobljem ljudi koji su deportirani. Rusija zapravo ponaša na taj način i koristi te metode i prema vlastitim građanima. Kad se šalju ljudi iz treće zemlje, to je hibridna mjera i način e, da se e, e, pokrenu mjere protiv donesenih presuda. I isto tako da se utječe na presude koje će se donijeti u budućnosti. Rusija očito ne haje za eventualni odgovor Europske unije. Ovdje e, ovakvo miješanje službenika, dužnosnika trećih zemalja u rad pravosuđa nedopustivo je. A e, kako će biti u budućnosti u sličnim situacijama ako Kremlj sasvim negira svoja djelovanja. Ja zapravo želim predložiti organiziranje saslušanja na kojem bismo raspravili kako zaštititi europski e, sudstvo od e, loših djelovanja Rusije. I također želim pitati ministra e, zašto bi za nas bila jako važna rezolucija koju bi Europski parlament usvojio the floor is yours. Thank you, thank you, Chairman. I am one of the witness of this uh, events of 1991. Što se tiče događaja 1991. godine, u to vrijeme bio sam ministar zdravstva. Vidio sam koliko je naših sugrađana ubijeno i ranjeno. A danas e, mi raspravljamo ovo ovaj tragičan događaj, tragičan za Litvu i njezine građane. Mi sada govorimo o pravnoj državi i e, odnos e, prema sucima i tužiteljima. Oni su radili svoj posao, a treća zemlja, u ovom slučaju Rusija, odlučila je djelovati protiv europskih sudaca i tužitelja. Zašto govorimo o tom pitanju pred Europskim parlamentom? E, naš e, ministar, naš glavni tužitelj e, i drugi dužnosnici trebaju govoriti o tome i drago mi što to čine. Jednostavno trebaju to raditi. Usvojili smo rezoluciju protiv intervencije od strane Rusa i drugih zemalja, a kad se radilo o drugim državama Europske unije. Ovdje bismo nešto morali napraviti. Ja podržavam stajalište ministra da mi kao Europski parlament usvojimo rezoluciju i stajalište. Europski parlament mora razmotriti dosjeje na kojima želi raditi. Postoji postupak rezolucije, točno određen postupak. Ako se e, koordinatori prvenstveno i onda drugi slože da e, taj postupak pokrenu i na kraju parlament u cijelosti mora rezoluciju usvojiti. A mi sada raspravljamo o tom slučaju i ono apsolutno utječe temeljna načela europskog prava. Naime, neovisnost pravosuđa je vrlo bitna i suce i tužitelje treba zaštititi pod svaku cijenu. Treba, e, dakle, prilikom suđanja, istraživanja i procesuiranja e, ljudi za kaznena djela E, tako postupiti. To je apsolutno jedno od načela europskog prava. A sada se e, ću ponovno dati reći ministru. Hvala, ako mi dopustite, govorit ću litavski. Hvala. E, zahvaljujem predsjedniku odbora i njegovim članovima. Hvala gospođi Mecoli Cipel, e, gospođi Intevel i gospodinu Brajeru. Zaista posebno se zalažemo za europsku solidarnost i jedinstvo i drago nam je da se ovim stvarima čuje. E, Drago mi je da vi shvaćate da su litavski suci i tužitelji europski suci i tužitelji koje treba zaštititi. Gospođi Intevel ću odgovoriti da je ovom pitanju raspravljalo Europska mreža e, pravosudnih vijeća i vaš odbor dobio je posebnu notu u tom smislu. Pitalo se što se najgore može dogoditi tim sucima i tim tužiteljima. Možete zamisliti scenariju o kojem suci e, i mm, tužitelji idu, putuju u treću zemlju, njih se može tada uhititi. Što se tiče zaštite podataka, to je bilo drugo pitanje. Ukratko ću vam odgovoriti da evropska i se podaci e, koriste za rješavanje tog pitanja. Dopustite mi još jednom da kažem koliko mi je drago da sam danas među vama i da vam mogu izložiti ovu situaciju. Te da vam kažem da zaista očekujem da će zastupnici Europskog parlamenta pokrenuti inicijativu za donošenje rezolucije i hvala litavskim zastupnicima koji su pokrenuli i organizirali ovaj naš sastanak. Hvala gospodine Brajer, vi nemate ništa više za dodati, pa za kraj ponovno dajem riječ ministru. E, hvala lijepa. Jeste li dobro rekli da e, ste rekli da pretpostavljate da su europske podatke koristila, da je koristila Rusija prilikom istrage vaših sudaca. E, rekao sam da pretpostavljamo da su ti podaci korišteni. Što se tiče elemenata e, političke procjene, dakle, e, e, političko mišljenje ovog odbora, a kasnije i samog Europskog parlamenta, je nešto o čemu raspravljamo. Hvala vam na ovoj raspravi. Mislim da je bilo jako dobro da smo saslušali kako nam je situaciju predstavila i je predstavili su nam predstavnici jedne države članice i da nam je litavski ministar pravosuđa e, došao reći e, i izložiti tu situaciju. Puno mu hvala. A danas nam preostaje još jedna točka dnevnog reda, posljednja danas o Europskom revizorskom sudu. Hvala lijepa. Sada ćemo E, pozdraviti sve naše goste i e, izraziti im zahvalnost što su nam došli izložiti ovaj slučaj. Okay, colleagues, I'm very happy to see that... U redu kolege, vrlo mi je drago vidjeti da je ostalo barem nekoliko kolega u dvorani. Za ove zadnje dvije točke na našem dnevnom redu ću ja predsjedati sastankom zato što je naš predsjednik Fernando nas morao napustiti radi drugih sastanaka. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je stoga Europski revizorski sud i njihov informativni dokument vezan uz izazove u pogledu djelotvornosti kibersigurnosne politike Europske unije i mi možemo reći da je Europski revizorski sud e, sastavni dio postupka davanja razrješnice na e, proračun za naše agencije za pravosuđe i unutarnje poslove, za EDPS i za komisiju. Ono što je važno za naš odbor, e, osim pravne vrijednosti i redovitosti tih izvještaja za tijela Europske unije su mišljenja, posebna izvješća i informativni dokumenti revizorskog suda gdje se proučava rad tijela Eh, Europske unije i političkih mjera Europske unije što se tiče njihove učinkovitosti i djelotvornosti. Sada bih predala Riječ gospodinu eh, Baudiliju Tomeu koji će predstaviti informativni dokument suda eh, koji je objavljen u siječnju ove godine, a zatim ću dati riječ svim članovima odbora koji se misle javiti za riječ. Gospodine Tome, izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, zastupnici, veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas govoriti ovdje pred, vas u odboru kako bih vam predstavio informativni dokument kojeg je u svibnju usvojio Europski revizorski sud. U tom dokumentu e, opisujemo izazove za Europsku uniju što se tiče toga da imamo učinkovitu kiber sigurnosnu politiku Europske unije. Europski revizorski sud radi stalno nekim novim područjima, te pritom e, imamo na umu politike Europske unije. Nedavno smo primjerice tako morali osnovati jedan poseban e, tim za istraživanje svih onih pitanja koje se tiču gospodarske i e, financijske krize i novog ekonomskog upravljanja tada je za to bilo e, tada je za nas to bilo potpuno novo područje, e, nešto što nikad nismo prije napravili, a sada evo radimo na temama koje, koje se tiču sigurnosti i obrane. To su tematska područja koja su e, prioritetna za Europsku uniju. Za Europski europski sud je ovo bio velik izazov, a isto tako je to bio izazov i za druga agencije i tijela. To je nešto što nadilazi naš običajeni kontekst rada. Osim ovog dokumenta kojeg bih vam htio danas predstaviti, vas mogu poslati da analizu broj 9 iz 2019. godine pročitate vezano uz europsku obranu ili nedavno objavljeni dokumenti koji se tiču zaštite na granicama te informacijskih sustava. Kao i pitanja slobode i graničnih kontrola. Ovaj dokument kojeg ću vam danas predstaviti, to vam moram reći, nije nikakvo ispitivanje, već se tu radi o preinaki rada kojeg smo obavili. Europski revizorski sud s ovim dokumentom predviđa buduća ispitivanja pitanja koji se tiču ovog područja. Ovaj dokument je zaprimio e, pozitivne akcije od zainteresiranih stranaka. Mi smo se poslužili službenim dokumentima u svrhu izrade dokumenta, oslanjali smo se na intervjue sa suradnicima relevantnih institucija, na izvješća te analizama iz različitih izvora, kao i na jednoj anketi koju su provele naše službe vezano uz e, situaciju u državama članicama. Sigurno znate o čemu se radi kada se govori o kibernetičkoj sigurnosti. To je vrlo važna tema za naš svakodnevni život jer sve više koristimo tehnologiju i stoga smo sve više isto tako i žrtve kibernetičkih napada, što znači da je e, kibernetička sigurnost nešto što Europski revizorski sud svakako ne može zapostaviti. Sada smo pomoć našeg rada pokušali analizirati cijeli taj kompleksni kontekst kibernetičke sigurnosti, te smo e, identificirali deset najvećih izazova u četiri tematskih područja. Kao prvo, politički i zakonodavni okvir, kao drugo, javni rashodi i financiranja, kao treće, jačanje otpornosti na kibernetičke napade, te zaključno izrada učinkovite strategije e, protiv e, kibernetičkih događaja. Što se tiče pravnog i zakonodavnog okvira, tu treba naglasiti da postoji jedan vrlo složen ekosustav na području Europske unije i kibernetičke sigurnosti. Tu imamo mnogobrojne e, dionike koji interagiraju u tom kontekstu. Samo da dobijete pregled nad tim mrežama institucija i agencija, samo to je već samo po sebi izazov. Ipak smatram da nam je uspjelo napraviti pregled situacije i mislim da će vam to biti zanimljivo prilikom čitanja našeg izvješća. U prilogu broj 1 na izvješće možete vidjeti i prikaz tog pregleda situacije grafički prikaz. Jedno drugo važno područje je, tiče se procjena i um, toga da imamo dobre brojke, dobre statistike o mjerama i to je nešto što može dopustiti da izađemo dobre propise. Važno je da imamo mjerljive ciljeve te pouzdane podatke, što je nešto što još nije uvijek e, slučaj. Osim toga, pravni okvir nije cjelovit, on je fragmentiran, te što se tiče provedbe europskog zakonodavstva, nemamo uvijek jednaku situaciju u svim državama članicama, što znači da se ne uspijeva odnosno iskoristiti potencijal tog zakona. E, zakonodavce svakako treba staviti e, u tu situaciju da mogu imati na umu i buduće događaje, uzevši u obzir koliko se brzo razvijaju nove tehnologije te i imajući na umu koliko su velike te kibernetičke prijetnje. Moramo biti sposobni djelovati. E, ako Europska unija želi postati najsigurnije područje što se tiče kibernetičkih napada na svijetu, a to je zapravo krajnji cilj, onda Europska unija mora sladati izazove koji se tiču javnih rashoda te financiranja ovih mjera. Kao prvo, treba prilagoditi ulaganja tim ciljevima koje želimo postići. To je nešto što zahtijeva ne samo da se po, općenito podigne količina ulaganja u kibernetičku sigurnost, jer je to trenutno dosta ograničeno, dosta fragmentirano, već isto tako treba um, i bolje usmjeriti ta sredstva. Trebamo bolje istražiti rezultate naših ulaganja. Projekti i novoosnovana poduzeća trebaju dobiti bolja financijska sredstva. Važno je znati kako izgleda situacija e, sa rashodima na razini Europske unije i na razini država članica kako bi se popunile određene rupe. Činjenica da trenutno nemamo proračun Europske unije koji bi bio baš za kibernetičku sigurnost i za strategiju s tim u vezi. Znači da je vrlo teško dobiti e, dobru sliku o javnim rashodima a to je nešto što otežava postizanje kibernetičke sigurnosti kao vrhovni cilj. Želim isto tako reći da treba izvojiti dostatna finanska sredstva za agencije koje se bave ovim područjem, primjerice e a Europol i, e, i SAT EU. To je izuzetno složen izazov s tim u vezi jer je važno isto tako e, naći odgovarajuće talente za zaposlenike u tim agencijama. Kako bi imali društvo koje je otporno na kibernetičke napade, treba prvo popraviti e, manjkavosti koje imamo trenutno u kibernetičkom upravljanju, dakle upravljanju kibernetičkom sigurnostu, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. To je nešto što je sastavljen, sastavljeno od toga da dobro procjenjujemo rizike, prijetnje, da ujačamo naše kapacitete, da stvorimo dobru svijest o tome i da se dobro koordiniramo te da razmjenjujemo informacije. Ako postignemo e, ostvarenje dobrog modela kibernetičkog upravljanja, onda ćemo moći e, vršiti prevenciju u kibernetičkim napadima, te ćemo moći dobro i reagirati na njih. Moramo stoga povećati kapacitete te senzibilizirati društvo na ova pitanja. Obrazovanje i osposobljavanje to su važni kameni temeljci, a isto tako moramo stvoriti i e, okruženje gdje će međusobni dionici e, imati povjerenje jedno u drugo kada se radi o kibernetičkoj otpornosti. To se tiče različitih razina, različitih područja. Komisija je sama ustanovila da opća koordinacija u ovom trenutku nije dostatna, te da je to nešto što treba popraviti e, u javnom i u privatnom sektoru. Neka poduzeća su osobito tvrdoglava kada se radi o tome da razmjenjuju s drugima informacije o kibernetičkim napadima te e, drugim činovima protiv sigurnosti, što može još i ojačati e, posljedice. Stoga treba dobro koordinirati javni i privatni sektor te poticati razmjenu informacija. To je i dalje e, dosta veliki izazov. Unatoč svih mjera koje smo do sad poduzeli, su informatički sustavi u ovom trenutku toliko složeni da je nemoguće e, spriječiti kibernetičke napade. A ako želimo imati učinkovitu strategiju e, protiv kibernetičkih e, napada, onda moramo imati pravovremenu identifikaciju istih te pravovremenu reakciju, a za to je potrebna dobra koordinacija između država članica te institucija Europske unije kao i koordinirani način reagiranja na krize i upravljanja krizom. Vrlo važno je što se ovoga tiče da dobro zaštitimo kritičnu infrastrukturu te osnovne socijalne usluge. A primjeri za to su moguće intervencije od stranih tijela u izbore ili kampanje u svrhu dezinformiranja. Da se vratim sada ponovno na informativni dokument kojeg vam želim predstaviti. Uvaženi zastupnici, tu ćete naći daljne detaljne informacije, jednu detaljnu analizu Europskog revizorskog suda također o svim tim područjima i prioritetima koje sam već spomenuo. A sada zaključno dopustite mi da e, kratko sažmem. Dakle, Unatoč tome što su Europska unija i države članice poduzele, poduzele određene napore da svladaju ove kibernetičke prijetnje, se sada nalazimo na određenoj prekretnici u Europskoj uniji što se tiče kibernetičke sigurnosti i autonomije ako želimo e, osnažiti našu otpornost. Istodobno trebamo ispuniti i one obveze koje se tiču temeljnih prava u EU, to ne smijemo zanemariti. Veća kibernetička sigurnost zahtjeva od nas da svladamo sve ove izazove koje sam naveo. Zaključno dakle, treba e, ispuniti prazne rupe, treba kao drugo povećati ulaganja te poboljšati njihove rezultate Dakle, djelotvornost ulaganja kao teče treba poboljšati upravljanje, treba povećati saznanja i kapacitete. Kao četvrto, bolja suradnja među različitim dionicama i zaključno da se zajamči e, učinkovita zaštita kritične infrastrukture te osnovnih e, javnih usluga i funkcija. Još bih vam jednom htio zahvaliti na entuzijastičnom radu što se tiče Europske komisije, e, agencije NISE, Europola, Vijeća, te Europske agencije za kibernetičku sigurnost, te nadležnih e, tijela koji se bave ispitivanjem e, ovih fenomena u državama članicama. Zahvaljujem i ovom odboru, dakle odboru RIBE, na iskazanom interesu. Nadam se da ćemo ostvariti rezultate pomoću našeg rada i da možemo nadahnuti mnoge, e, kao što je to već bio slučaj u navedenim agencijama. Već sam vam rekao da smo mi ovdje naš rad temeljili na različitim izvorima, to sve možete naći u fusnotama i u prilozima, imate preko 200 referenca u ovom dokumentu izvješća e, koje smo mi konzultirali, a i vi imate pristup e, istima ako vam treba daljnjih informacija. Hvala vam gospodo zastupnici na pažnji i naravno da ću vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja ako ih imate. Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Mislim da smo već u vašem izlaganju čuli dosta zanimljivih stvari. Govorili ste o kibernetičkoj sigurnosti, ne samo e, u agencijama, već i kao izazov za naše države članice, a bilo mi je drago što ste govorili isto tako i o ulaganjima u sva ta razna područja, ali isto tako i o e, obrazovanju i o podizanju razine svijesti, što treba napraviti na razini Europske unije na nacionalnoj razini. Naravno da ste govorili isto tako i o proračunu, da nemamo jasno definiranu proračunsku liniju za kibernetičku sigurnost, ali isto tako i o toj potrebi da je možda potrebno više novca. Vidjet ćemo što će moći ponuditi europski proračun za to. Mislim da postoje mnoga područja za koja su nam potrebna veća financijska sredstva i istovremeno ne vidimo gdje možemo uskratiti financijska sredstva i stoga će to biti još jedan izazov. Ali vrlo mi je drago da u ovom izvješću nalazimo mnoge važne točke za koje smatram da su točke koje su važne svima nama. Sada želim vidjeti želi li se netko od kolega javiti za riječ, postaviti neka pitanja, a vidim da Patrick Breer, da se on javio za riječ. Thank you and, um, I would like... Hvala. Želim vam zahvaliti što ste se osvrnuli na ovo vrlo važno pitanje kibernetičke sigurnosti. Kao što ste rekli, to nije nešto što je e, očigledno, ali je vrlo jasno. I vrlo je za nas važno da vi to isto tako razmatrate sa internetom stvari kojeg imamo danas i sa činjenicom da kompjuteri na izravan fizički način utječu na naš život. Imamo moderne automobile, bolnice i ako imamo nesigurne, ranjive informacijsko-tehnološke uređaje, onda to može riskirati naš život, naše vlasništvo i ne možemo si više dopustiti da se redovito događaju e, sigurnosne katastrofe u našoj blizini, a ako e, čitamo različite e, objave vidimo da se to događa cijelo vrijeme. I stoga je jasno da postoji manjak što se tiče kibernetičke sigurnosti u ovom trenutku. Što se tiče vašeg izvješća, vidim da ste ga osvojili u veljači ove godine i stoga to ne obuhvaća sve nedavne razvoje. Primjerice imamo direktivu koji se tiče e, ugovora o određenim sadržajima. Tu smo zapisali jednu obvezu da se potrošače mora e, opskrbiti sa žuljenim verzijama e, usluga i proizvoda, uključujući i sigurnosnih ažuriranja. Dakle, postoji veće financiranje isto tako za informatsko tehnološku sigurnost, ali slažem se da bismo trebali napraviti još i bolje od toga. Samo da vam dam nekoliko primjera. Nešto što bismo mogli napraviti bolje je to da, kada se radi o proizvodima za potrošače, da potrošači bolje znaju koje, eh, koje obilježe što se tiče kibernetičke sigurnosti imaju proizvodi koje kupuju. Dakle, trenutno vidite na policama neki proizvodi iz Kine ili od nekog drugog i ne znate uopće jesu li vaši podaci šifrirani, postoje li eh, najnovija žuljene verzije tog proizvoda. Možda bismo te mogli izraditi neki sustav etiketiranja za sigurnost proizvoda. Isto tako odgovornost proizvođača koji ne reagiraju kada im se ukaže na ranjivost e, uređaja. Bilo bi to jako poticano za njih kada bi oni bili odgovorni za to kada recimo u softverima ne popravljaju različite bagove. Osim toga, mnoga tijela vlasti koriste te ranjivosti za mjere praćenje um, nadzora umjesto da se pobinu da se takva obilježja e, ukinu, što znači da ako ih oni koriste, ih onda mogu koristiti i kriminalci, što znači da su onda ti proizvodi nesigurni za sve. Trebali bismo imati neku političku mjeru da se ranjivosti uklone, a ne da se iskorištavaju, to bi bilo korisno. I Europol evo radi upravo suprotno, to me zabrinjava i e, raspravljaju o tome kako da se provedu ta stražnja vrata, te, to iskorištavanje ranjivosti proizvoda. Što se tiče kibernetičkih napada na informacijske sustave, onda je otpornost mnogo važnije nego da se vrši naknadno praćenje napada. Znači u samom dizajnu proizvoda se treba raditi tako da e, napadi ne mogu mm, doći do tih uređaja i to bi bilo mnogo učinkovitije nego da onda kasnije gledamo odakle su došli ti napadi, što je e, nemoguće utvrditi. I jedna završna primjedba o vašoj izvješću. U jednom poglavlju se govori o zadržavanju podataka i tu želim naglasiti da je Europski europski sud ustvrdio da je nerazmjerno e, zadržavati podatke e, u neodređenom omjeru a prema statističkim podacima eh, vidimo da države članice koje nemaju zakone, obavezne zakone eh, o tome koliko se podaci smiju zadržavati, poput Njemačke, ne provode istrage toliko učinkovito kao druge, a isto tako kada smo u prošlosti vidjeli da zakoni o zadržavanju podataka stupaju na snagu, da nismo vidjeli nikakav pad u kriminalnim aktivnostima ili kibernetičkim napadima i stoga taj prijedlog da je manjak e, obaveznih e, zakona o zadržavanju podataka da to treba riješiti. To je nešto što mislim da ne bismo trebali podržati. Hvala. Hvala vam gospodine Brere, vi ste iznijeli mnogo točaka i postavili se mnoga pitanja, što je u redu zato što sam se bojala da ćemo mnogo prije pet i pol zaključiti s ovom točkom i stoga mogu bez ironije reći da je vrlo dobro što ste iskoristili toliko vremena za postavljanje pitanja. A gospodin e, Zarzaleos je također e, zastupnik koji postavio pitanje. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice Hvala gospodinu Tomeu na njegovom izlaganju. Mislim da je ovaj razvoj pozitivan. Da Europski revizorski sud sada istražuje također e, i ovu važnu temu. I da to čini iz vlastitog kuta gledišta. Gospodin Tome je rekao da se tu ne radi o istraživanju, da je to jedan informativni dokument e, koji će poslužiti za buduća istraživanja te teme, što znači da me to dovodi do sljedećeg pitanja. Znači, radi li se tu sa određenim težištima, postoje li neka prioritetna pitanja o kojima već razmišljate, provesti istraživanje kada se radi o ovoj temi. I još dva konkretna pitanja prije kraja. E, zalažete li se vi za jedan poseban proračun gdje bismo imali, gdje bismo imali e, točno definirano, točno definiranu namjeru tih sredstava za kibernetičku sigurnost i kao drugo rekli ste da treba e, relevantne europske agencije dostatno opskrbiti sa resursima, one agencije koje se bave kibernetičkom sigurnošću, Radili se tu o financijskoj podršci, podršci u smislu e, osoblja, ljudskih resursa ili radili se tu o nekim propisima koja su potrebna? Hvala vam. Gospodin Tome, imate sada dosta vremena za odgovor na sva ta pitanja i sve te primjedbe. Mislim da je poziv Europskog parlamenta i odbora Libe dobar znak. Područje o kojem govorimo je ogromno, puno se tu stvari mijenja vezano uz Europske agencije, vijeće, komisiju, različite glavne uprave. Tako da je jasno da se stvari mijenjaju i to brzo. Ehm, Osvištenost je sve veća i puno je aktivnosti poduzeto. Osvrnut ću se na neke od aspekata koje ste spomenuli vezane uz naše izvješće. Prvo, certificiranje. To je jedna od mm, zadnjih novosti u uredbi imat ćemo programe neobvezne certifikacije, odnosno ovjeravanja, gdje će države članice trebati znači bit će uh, uveden pristup uzajamnog priznavanja. Vidjet ćemo kako će to fi, funkcionirati. Sasvim je jasno da će certificiranje biti jako važno za velike uh, igrače ali i za mala i srednja poduzeća, kad je riječ o potrošačkim uređajima. Pretpostavljam da nadležna tijela, uključujući ovaj odbor, vidjeti kako se certificiranje provodi. Također ste govorili o tome kako internet stvari utječe na razvoj, dodatno utječe na razvoj svijeta internetske, odnosno informatičke e, tehnologije. Dolazi internet 5.0 e, i tu su novi uređaj, bit će i novi izazovi, mreže će biti manje, puno manje centralizirane Isto tako će kontrola tradicionalnih e, telekom operatera biti slabija. Kako se po, je to područje sve veće, tako je i više rizika. E, treba skrenuti pozornost na neke rizike koji proizlaze iz toga. Pritom mislim na to da je Europska unija neto uvoznik tehnologije u ovom području u velikoj mjeri. Prevoditelji neću govornika. We, you have Um, uh, continue. Okay. You, you have referred also. Također ste govorili o zadržavanju, odnosno čuvanju podataka. Mi nemamo stajalište o tome. Mi ne donosimo zaključke o prikupljenim dokazima. Mi samo kompiliramo različite, puno različitih izvora i tako dobivamo sliku koju smo opisali. Ali činjenica je da kad je riječ o borbu protiv e, kibernetičkog kriminaliteta, da je potrebna određena koordinacija. Ponekad je jako teško utvrditi tko su e, počinitelji, u, u čije ime dijelu, odnosno odakle djeluju, Postoje i hibridne prijetnje, a tu je i potreba, kao što smo već rekli, postoji potreba razvoja zaštite um, kibernetičkog prostora. Do, do, do sada toga nije bilo. Potrebno je još dobro sve to promisliti, kao što se može vidjeti u našem izvješću, o tome kako učinkovito koordinirati učinkovito provoditi borbu protiv kibernetičkog kriminala. Isto tako ste spomenuli e, otpornost, osviještenost jedna od stvari na koju stalno, stalno stavljamo naglasak je edukacija, ali na kraju krajeva e, krajnji korisnici moraju biti upućeni e, u rizike, svjesni rizika velike mrežne kompanije poput e, telekom, operatera, zrakoplovni prijevoznici i tako dalje, ali i e, male, a pogotovo srednje kompanije vjerojatno neće imati sredstva izvještavati, ali vjerojatno niti zaštititi svoje usluge. To, to je jedan veliki izazov, ali kao što je rečeno, ne znamo koliko se ulaže u kibernetičku sigurnost u Europskoj uniji. Proračun se ne definira samo na europskoj razini, već i nacionalnoj i ponekad je taj proračun, ponekad taj proračun obuhvaća i druge aspekte. Imamo određene brojčane podatke vezane uz SAD gdje se procjenjuje da SAD odvaja je 0,3% BDP-a kibernetičkoj sigurnosti, a na saveznoj razini se izdvaja 0,1%. Dakle, to to su stvarno ogromna sredstva. Sa mnom je gospodin Mihel Sperc, koji je glavni revizor za ova područja. E, želite odgovoriti? Izvolite. Mislim da imamo još otprilike tri minute. Možda da vi završite sa svojom reakcijom, pa onda. Zatim gospodin Faleho je postavio pitanje o našem programu rada, budućem programu rada. E, mi planiramo određene revizije mm, s kojima ćemo započeti vjerojatno početkom iduće godine. E, mm, više stvari na stolu trenutno. Primjerice bavimo se europskim aktivnostima e, s ciljem borbe protiv dezinformiranja općenito govoreći istražujemo i druga područja primjerice različite aktivnosti različitih institucija s ciljem vlastite zaštite na različite načine. Ali kao što ste naslutili iz naše prezentacije, to je stvarno ogromno područje. Isto tako je tu i niz otvorenih pitanja koja se postavljaju na kraju e, dokumenta, a to je nešto što je korisno pitati tijekom e, revizije, ali bi ona trebala pomoći i zakonodavcima u definiranju, utvrđivanju javne politike i u daljem razmatranju ovih pitanja. Kad je riječ konkretno o proračunu, ono što smo mi shvatili je da je nemoguće kvantificirati koliko je potrošeno znači konkretan, e, poseban proračun ne bi e, sam po sebi imao puno smisla. Kibernetička sigurnost povezana je sa širom strategijom e, vanjskog djelovanja Europske unije. Vezano je uz globalnu strategiju kao i uz druge aktivnosti koje imaju za cilj razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. Tako da sve te proračunske linije će vjerojatno ostati gdje jesu, ali e, trebamo imati jasniju definiciju toga koliko točno i koji će biti namjeravani učinak, odnosno utjecaj na kibernetičku sigurnost. Kao što sam rekao na početku, za sada ne postoji dobar sustav e, pokazatelja, pa ništa ne možemo trenutno kvantificirati kako treba. Agencije imaju ovlasti, koje imaju. Tako da ću eto zaključiti ovaj dio koji se odnosi na agencije. Gospodin Salsa Lehos je o tome govorio. Agencije imaju ovlasti koje imaju. Primjerice, postojao je prijedlog da ENISA koordinira odgovor Unije na kibernetičke napade, ali su države članice odlučile da se e, takve prijetnje i dalje rješavaju na nacionalnoj razini da bi ENISA trebala imati komplementarnu ulogu. Ali ono što smo mi primijetili je da te agencije imaju poteškoća u angažiranju kvalificiranog osoblja kako bi teško je biti konkurentan s privatnim sektorom. E, stoga su često zaposlenici tih agencija e, osobe zaposlene na određeno radno vrijeme. Odnosno koja imaju da, ugovor na određeno. I samim time im nije lako. Evo, i s tim ću zaključiti. E, poneste nam vremena, imamo još jednu točku na, na dnevnom redu, ali ako biste vi htjeli e, izneti još neke stvari, možete li ih izreći u dvije minute, je li to moguće? Samo bih htio dopuniti e, kolegu. Kad je riječ o pitanju gospodina Brajera, Govorili ste o nekim e, novostima od objave izvješća. E, pokušati bilo što definirati vezano uz kibernetičku sigurnost, e, to, to je jednostavno meta koja se stalno miče. Međutim, mi pokušavamo vidjeti kako stvari idu. Isto tako, e, jako je bitno naglasiti da e, e, akt, odnosno zakon, se odnosi na samo procjenu. Još je tu jedan važan aspekt koji treba gledati, a osim toga, kad je riječ o označavanju proizvoda, mi se nećemo usredotočavati na to, ali kad je riječ, na, kad je riječ o odgovornosti proizvođača i dobavljača softvera i hardvera, to je važno kao što ste i sami rekli. A kad je riječ o zadržavanju podataka, mislim da, da je naša perspektiva se odnosila na učinkovitost prekogranične suradnje iz perspektive Europske unije i mislimo da je to područje gdje rješavanje e, i daljnjih e, dodatnih praznih pravnih praznina može utjecati na istrage i kazneni odnosno progon e, u području kibernetičkog kriminala. Ali to je jako delikatno područje pa moram jako paziti kako ću se izraziti. Hvala, hvala što ste se držali zadanog vremena, ali treba imati na umu da dokument, e, briefing dokument e, je već otvorio puno pitanja i samim time je to indikator da ćemo vas morati ponovno pozvati i vjerojatno ćete nam tada ponuditi još više detalja. Hvala što ste na nas došli. Mislim da je ovo bila vrlo kvalitetna rasprava. Hvala vama. Dragi kolege, sada dolazimo do zadnje točke dnevnog reda, a to je uspostava kao dio um, fonda za integrirano upravljanje e, granicama e, kao dio financijskog e, instrumenta. Gospođa Fajon je tu. Vratila se s pregovora koje su u tijeku. Izvolite, Tanja. Hvala, draga Birgit. Samo kratke informacije o sadašnjem stanju pregovora u okviru trijaloga. Radi se o viznim instrumentima i upravljanju granicama. Tijekom finskog predsjedanja imali smo dva trijaloga, a još jedan je predviđen, planiran do kraja godine. Imali smo uz to još i četiri tehnička sastanka, a oni su i dalje u tijeku. E, postigli smo inicijalni napredak, ali e, sva važna politička pitanja i dalje su otvorena. To je zato što imamo samo djelomični mandat e, vijeća za pregovore i a najvažnije pitanje je sama veličina fonda. To je i dalje otvoreno pitanje. E, a treba razgovarati o cjelokupnom financijskom okviru, a to, to se odvija Um, u okviru vijeća u, okviru takozvane pregovaračke kutije. Svi elementi predložene uredbe trebaju biti usvojeni u okviru redovitog zakonodavnog postupka i oba su zakonodavstva bi trebala imati ista prava u tom postupku. Mi kao parlament zapravo nemamo pravo izreći svoje mišljenje o, odnosno utjecati na, na odluku o tome kolika će biti veličina e, ovog e, e, fonda, o tome će odlučiti države članice. Dakle, nemamo za sada podatke, odnosno odluku o ukupnoj veličini omotnice, a vijećima samo djelomični mandat. Tako da trenutno se razgovara dosta abstraktno, što nije dosta produktivno. Još su tu i neka horizontalna pitanja koja se ne mogu, o njima se ne može odlučivati izolirano, a da ne znamo kakav će biti učinak drugih financijskih instrumenta u području unutarnjih po, e, po, e, poslova. Isto tako će idući tjedan se e, održati još jedan tehnički sastanak da se razgovara o tome. Kad je riječ o fleksibilnosti i učinkovitosti, parlament drži da su potrebna dodatna jamstva i ne može se dati bjanko ček komisiji i državama članicama o tome kako će se trošiti novac. Zato što nakon što se e, donese, odnosno usvoji ova uredba, ona će utvrditi financiranje za idućih 7 godina i e, odluka koja će se donijeti mora biti ispravna, tako da parlament neće dobiti novu priliku da se promijene ti uvjeti. Sad ću samo kratko proći četiri glavna područja neslaganje između dvije institucija. Prvo, financiranje vezano uz treće zemlje. Tu treba reći da ciljevi aktivno, financiranje aktivnosti u trećim zemljama, taj instrument nam je, je e, upitan. E, ovaj fond je namijenjen za upravljanje europskim granicama, to je i, interni financijski instrument, a ne vanjski. Stalno naglašavamo tu činjenicu zato što postoje neki drugi, nekoliko drugih vanjskih e, financijskih instrumenta za treće zemlje koje su puno veći od ovog. Stoga ja mislim da tu, tu treba napraviti jasnu vezu. Treba reći da mandat e, znači da se definira e, iznos od 4% za tematske instrumente kojima upravlja e, komisija i za programe na nacionalnoj razini. I tu se razgovara o limitu i razgovaramo o tome o kojim će se e, postupcima raditi i koji će se limit postaviti. Drugo pitanje je minimalni postupak za e, specifične ciljeve zajedničke vizne politike. U prijedlogu e, postoje samo dva cilja, specifična cilja, a to je upravljanje granicama i vizna politika. Mi u parlamentu bi htjeli se pobrinuti da za oba cilja se osigura dovoljno sredstava kako bi se postigli ti specifični ciljevi, te kako bi se e, poduprlo zakonito putovanje u Europsku uniju i vizna politika treba biti jednako važna kao i zaštita granica i borba protiv kriminaliteta. Stoga mislimo da bi barem 20% svih fondova trebalo posvetiti zajedničkoj viznoj politici. E, reakcije i komisije i vijeća nisu općenito gledajući pozitivna, ali to je jedan od e, ključnih elemenata za parlament. Treća tema, nacionalni programi država članica obvezali smo komisiju da provede konzultacije s različitim agencijama, uključujući Frontex, e, e, FRA i EU-LISA. znači i FRA pripada toj listi koju države članice trebaju, trebaju konzultirati prilikom ocjene nacionalnih programa. Osnažili smo i odredbe koje se odnose na e, potragu i spašavanje. Dakle, ti aspekti trebaju biti uzeti u obzir nacionalnoj razini prilikom provedbi aktivnosti e, vezanih uz e, zaštitu e, morskih i, i granica i granica vezanih uz unutarnje plovne puteve, odnosno vodene granice. Kad je riječ o vijeću i komisiji, i dalje nastavljamo raspravu na tehničkoj razini. E, četvrta točka su e, fundamentalna temeljna prava. Želimo osnažiti tekst uredbe vezano uz poštovanje temeljnih e, prava i zaštitu diskriminacije novi članak te nekoliko odredbi te uvodne izjave uvedene su s naše strane u tu svrhu i tu također mislim da bi se moglo doći do dogovora s vijećem i komisijom. Stoga mislim da se može doći do zadovoljavajućeg kompromisa, to je to dosta brzo, ali da zaključim, još jednom bih htjela naglasiti da konačni dogovor oko ovog dokumenta bit će moguć tek kad se vijeće dogovori oko sve ukupnog e, VFO-a, a to se ne očekuje prije proljeća iduće godine. E, I pregovori u vijeću su zbog toga e, dosta teški. Države članice su se zakopale u svoja stajališta i to na uštrb interesa europskih državljana hvala pregovaračkim timovima na njihovoj potpori i naporima. To je nešto što je do sada se pokazalo dosta korisnim kao izvjestiteljima u sjeni, našim savjetnicima, a isto tako i finskom predsjedništvu i komisiji koji pokušavaju usvojiti konstruktivan e, pristup dosta abstraktne naše rasprave zato što nemamo iznos konačni iznos omotnice, a e, vijeć ima samo djelomični mandat. Hvala vam lijepa Tanja. Dakle, sva tri područja upravljanje granicama, vize, ali također i financijski zahtjevi uvijek predstavljaju poteškoće. Sada imamo samo djelomični mandat što cijelu stvar još više otežava ali jedan od naših izvjestelja u Sijeni je također ovdje, pa ću odmah dati sada riječ kolegi Petersu. Hvala lijepa. Kratko s moje strane zahvaljujem izvjestiteljici Tanji Fajon na napornom radu. Imali smo nekoliko tehničkih sastanaka i trijaloge, a njezina ekipa je vrlo dobro izrazila stajalište Europskog parlamenta. Naravno, sve dok imamo djelomični mandat za pregovore od strane vijeća, kao što smo već čuli, ograniči se naš napredak. Neću sada ponoviti što je